Euh, Colleagues, I apologize for the delay, but we are all... Uh, Kolega, ispričavam se zbog kašnjenja, ali na neki način smo žrtve štrajka. I razumijem zašto broj sudionika ovdje nije toliko visok, no moramo započeti sa usvajanjem dnevnog reda. Možemo li usvojiti dnevni red? Možemo, hvala. I imam neka priopćenja. Želim podsjetiti članove odbora da će odbor imati izvanredni sastanak sutra ujutro kako bismo nastavili sa saslušanjima s predloženim kandidatima za mjesto u jedinstvenom sanacijskom odboru, odboru SRM-a. Znate da danas imamo kandidatkinju za mjesto predsjednice, a sutra ćemo čuti još šestoricu kandidata za mjesta u odboru na izvanrednom sastanku. Također, idućeg ponedjeljka u Strasburu imamo također izvanredni sastanak, a tada ćemo na dnevnom redu imati najmanje sljedeće točke. Godišnje porezno izvješće, godišnje izvješće ESB-a, glasovanje o kandidatima za razna mjesta, u odboru SRM-a, glasovanje o zahtjevu za prigovor i također u suprotnom zahtjevu o delegiranom aktu za EBRD o doprinosu banaka jedinstvenom sanacijskom fondu i najvjerojatnije, ali još o tome raspravljamo među koordinatorima i sa talijanskim predsjedništvom. Vjerojatno ćemo imati saslušanje i predsjednika Ekofina, gospodina Paduana. Imamo ažurirane informaciju o trijalogu u tijeku. Kao prvo rečem sa dobrim vijestima. Dakle, postigli smo sporazum o europskim statističkim podacima materijalu o tome nakon više od dvije godine pregovora uz pomoć talijanskog predsjedništva i također službe komisije nadležne za Eurostat i također zahvaljujući izvjestitelju i izvjestiteljima o sjeni, tako da smo sada u mogućnosti glasovati o prvom eh, sporazumu o drugom čitanju i također smo osigurali da će se ravnatelje Eurostata pojaviti pred eh, ovim odborom odmah nakon imenovanja i također eh, smo osigurali odvajanje dva stupa za izradu statističkih podataka. Jedan se odnosi na europski statistički sustav, a drugi na europski sustav središnjih banaka i osigurali smo neovisnost središnjih banaka u tom smislu kako bismo omogućili komisiji da provodi istrage u nacionalne statističke institute kako bi se izbjegle prijevare u izradi statistika. I tu imamo i druge manje odredbe, ali u svakom slučaju mislim da su rezultati bili pozitivni. Kada je riječ o drugom trijalogu, odnosno e, multilateralnim e, pristojbama za razmjenu. Imali smo sporazum do 31. prosinca, ali nažalost e, još su stavovi institucija bili međusobno udaljeni, tako da smo poslali poruku tražeći od vijeća da povuče jedan politički potez koji će nam omogućiti da sa pozitivnim ishodom zaključimo ovaj važan trijalog. Kao što znate, izvjestitelj je gospodin Salba. I na kraju, Moram vam eh, nešto priopćiti u vezi sa postupkom za izradu radnog programa komisije za 2015. godinu. U okviru okvirnog sporazuma sa komisijom očekujemo njihovu odluku u tom smislu i kao parlament mi ćemo reagirati na tu odluku, no uzimajući u obzir i prepisku između nadležnog povjerenika i također nadležnog eh, potpredsjednika Timmermansa i s obzirom eh, na pažnju koju tome poklanjuju mediji, Želim naglasiti da je stav odbora, oko čega su se usuglasili koordinatori, da se očekuje da će komisija nastaviti raditi na svim otvorenim predmetima i također smo predložili kako bi se izbjegla opasnost da neka priopćenja, recimo ona iz pisma povjerenika Hila, stvore negativnu klimu u zemljama članicama o postizanju sporazuma, dakle da se to izbjegne i to je naš stav, dakle da tražimo od komisije da nastavi raditi na svim otvorenim predmetima i dosljedno ćemo eh, odreagirati na priopćenje komisije od 6. prosinca. Evo, to su sva priopćenja predsjednika. Sada možemo prijeći na treću točku dnevnog reda, a to je nacrt mišljenja o izvješću o upravljanju e, društvima i također e, u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju i to je jedno izvješće koje se nalazi u sukobu nadležnosti zato jer smo iz vrlo čvrstih razloga tražili da se primjeni članak 54. na određene članke prijedloga komisije koji očito pripadaju nadležnosti ovog odbora. Sada ću odmah dati riječ izvjestitelju za mišljenje gospodinu Ludvigsonu. Izvolite. Imate riječ. Hvala. Odmah ću na početku e, reći da mm, prava dioničara i njihovo sudjelovanje nisu jednostavna tema. Rasprava je e, vrlo podijelila duhove, neki e, smatraju da je prijedlog komisije dobar, a neki smatraju da je prijedlog komisije loš. U našem odboru trebamo biti vrlo oprezni u svom djelovanju želimo prepoznati ono što je dobro i ono što je manje dobro u ovom prijedlogu. Također trebamo razmotriti sve argumente, trebamo ih dobro proučiti i na kraju izraditi jedno mišljenje koje je dobro promišljeno i, i naravno prikladno. Naravno, trebamo e, naći pravdu ravnotežu između dobrog i lošeg. Dakle, uz ove pretpostavke ja kao izvjestitelj e, želim vidjeti otvorenu i fleksibilnu raspravu u nadolazećim tjednima i nadam se da ćemo zajedno uspjeti kroz raspravu doći do mogućeg rješenja koje će obuhvatiti i otvorena pitanja koja se nalaze u prijedlogu. Mislim da je važno naglasiti da jedno mišljenje treba biti otvoreno i također e, treba prikupiti što veću potporu. Ako razmotrimo razloge u korijenu ovoga prijedloga, ja uvažavam ono što je komisija e, učinila po pitanju analize problema. Dakle, e, vlasnici u brojnim poduzećima su zapravo previše pasivni. Ako pogledamo ljude koji vode poduzeće, koji su u sustavu upravljanja, oni vrlo često donose loše odluke koje idu na korist samo određenim strankama, a ne cijelom poduzeću kao takvom. Drugo, e, Brojna poduzeća djeluju na kratkoročnoj osnovi, dakle e, žele raditi kvartalno i maksimizirati svoje rezultate, a izgube iz vida onda dugoročnu perspektivu, a to između ostalog znači da su i razine ulaganja preniske i također da se ne poduzemaju važni koraci za buduće osiguranje poduzeća, a to znači i donošenje manje racionalnih ulog, e, odluka. Dakle, ako je odluka previše kratkovidna, onda će to negativno utjecati na e, dugoročnu budućnost poduzeća. I zapravo je to karakteristika europskih poduzeća. Otprilike 66% poduzeća u Europi je u stranim rukama i vrlo često je E, teško proaktivno djelovati i također e, dugoročno djelovati ako radite na prekograničnoj razini. Mislim da to nije prihvatljivo. Dakle, razumljivo je e, da bismo htjeli imati zajednička pravila na europskoj razini kako bismo omogućili bolje djelovanje jedinstvenog tržišta. Trebamo također moći glasko djelovati preko granice, to je zapravo odlučujući čimbenik u uniji tržišta kapitala koju sada počinjemo graditi. Što trebamo učiniti? Pa, jedan mogući pristup ovoj pasivnosti i nedostatku aktivnog ulaganja i sudjelovanja u ulaganju je e, razmatranje drugih aspekata, druge strane medalje, odnosno to su ulaganja koje poduzimaju institucije, recimo mirovinski fondovi. Brojna e, poduzeća će nastaviti tim utabanim putem, osim ako ne promijenimo stvari. Ako razmotrimo nacionalne ulagače i upravitelje imovinom e, koji djeluju dugoročnije, e, to je također nešto što se pozitivno može odraziti na poduzeće i važno je naglasiti da aktivnije proaktivno upravljanje poduzećem nije zapravo lijek za sve, nego je to samo jedan dio potrebnog rješenja. Kako bismo krenuli dalje, trebamo e, razmotriti stvari sa jednog šireg stajališta i vidjeti što svi dioničari mogu pridonijeti. Recimo, zaposlenici, e, lobisti, e, organizacije potrošača i također lokalna zajednica gdje je poduzeće prisutno. Naravno, dioničari i institucionalni ulagači su važan dio cijele e, jednadžbe, ali ne i odlučujući dio. Mislim da je komisija dobro poradila na detaljima, no ostaju još neke nepoznanice koje su povezane sa transakcijama sa povezanim strankama. To je jedno načelo u kojem poduprem komisiju, ali moj nacrt mišljenja će samo poraditi na detaljima, a neće predložiti neke radikalne izmjene. Moj nacrt mišljenja se može sažeti na sljedeći način u pet točaka. Dakle, prvo, kada je riječ o mogućnosti poduzeća da prepoznaju dioničare, dakle, ja bih e, dodao ovdje e, način na koji se može promaknuti dijalog između dioničara. Zatim, poduzeća koja e, prepoznaju svoje dioničare moraju obavijestiti druge dioničare o e, njihovim podacima za kontakt ako oni to zatraže i to će olakšati komunikaciju između dioničara kako bi oni mogli raspraviti o pitanjima koje se tiču poduzeća. Ako ojačamo dijalog, onda će se poboljšati i upravljanja, također i sudjelovanja. Ako razmotrimo institucionalne ulagače i upravitelje imovine i njihovo djelovanje, njihov rad, Eh, htio bih eh, predložiti da budu otvoreniji nego što je to slučaj u predlogu komisije. Dakle, trebamo promicati transparentnost i također ravnopravnost eh, među raznim igračima, što znači da bi i ulagači i upravitelji imovinom trebali biti obvezni predlagati i razrađivati politike za njihovu strukturu vlasništva u poduzeću. Komisija je predložila jednu strukturu koja je zapravo previše prazna. Trebamo poboljšati transparentnost i u upravitelja imovinom. O tome kako se upravlja portfeljima ulagača. Kada je riječ o glasovanju, također tu ima važnih aspekata i ja bih htio tu razjasniti neke savjete u vezi sa glasovanjem. Mislim zapravo da je to e, važno naglasiti. Kada je riječ e, o plaćama za upravu, mislim da to treba mm, ograničiti do određene mjere. Dakle, ako marže bi trebale biti malo manje nego što je to predloženo u e, prijedlogu i zapravo tako su treba uzeti vrlo ozbiljno. E, kada je riječ o ravnopravnom e, odnosu između različitih igrača, mislim da bi trebao postojati jedan odgovarajući omjer između plaća direktora i ostalih i to treba objaviti. Kada je riječ o E, transakcijama sa e, povezanim stranama, mislim da bismo tu trebali smanjiti e, stupanj ambicioznosti prijedloga. Naravno da su važne interventne mjere, ali također i postupci bi trebali biti uvedeni koji će osigurati održivost poduzeća. Dakle, htio bih imati jednu minimalnu razinu na europskoj, e, razini, e, na europskoj razini, na jednu minimalnu razinu e, propisa. Ja sam u svojem prijedlogu, kada je riječ o mjerilima, predložio neke izmjene. Recimo, mislim da je dobro omogućiti zemljama članicama da odluče hoće li dioničari glasovati o transakcijama sa povezanim stranama ako one iznose više od 5% i ako se transakcije ne zaključe po tržišnim uvjetima. Također radujem se konstruktivnom dijalogu o svim ovim pitanjima u nadolazećim tjednima. Ja ću biti otvoren i fleksibilan i htio bih to također doživjeti od drugih, a moje će biti nastojanje iznaći jedan kompromis sa svima što će omogućiti onda ovom prijedlogu da ima što veći i širi učinak. Hvala. Hvala izvjestitelju. U ime EPP-a je riječ gospodinu Burhardu Balcu. Hvala gospodine predsjedniče. E, gospodin Švab koji je izvjestitelj u Sjeni nas a danas ne može biti na sastanku pa me je zato zamolio da e, njegova, neke njegove komentare o ovom izvješću e, ja prenesem. Najprije želi u ime gospodina Žvaba želim zahvaliti gospodinu Ludvigsonu. Sve u svemu cilj e, komisije je stvoriti veću transparentnost i to e, i gospodin Švabi, e, klub zastupnika Pučana, podupiru. Izvjesni propisi koje međutim predlaže komisija bi trebalo malo e, provjeriti. Gospodin Švab nije uvjeren da su sve izmjene koje komisija predlaže doista potrebne. Što se tiče različitih tradicija u e, pravu, što se tiče e, korporacija u različitim zemljama članicama, to u ovom predlogu nije u dovoljnom mjeri uzeto u obzir, tako da bi trebalo provjeriti koji aspekti prijedloga komisije bi mogli biti zapravo regulirani od strane samih zemalja članica e, i tri konkretne primjedbe u vezi sa nekim točkama. Najprije što se tiče članka 9a u vezi sa politikom e, e, nagrađivanja e, komisija u komisijnom prijedlogu su tu vrlo konkretne e, odredbe gospodin Švab nije uvjeren da je to doista potrebno i osim toga smatra da bi trebalo pažljivo provjeriti da li E, svi zahtjevi koji su navedeni u članku 9 stavak 3 da li je doista neophodno regulirati sve te aspekte e, kako bi se popravila e, kontrola od strane dioničara kao drugo naš predloženo e, glasanje o izvještaju o plaćama e, menadžera. E, tu također naš izvjestitelj u nije uvjeren da je potrebna regulacija kakvu predlaže komisije. Odnosno to je predviđena jedna dvostruka regulacija što bi povećalo zapravo kompliciranost, odnosno administrativne troškove. Nadalje, e, zemlje članice bi trebale dobiti više slobode da same reguliraju e, strukturu svojih e, poduzeća u svojoj državi. Nadalje, što se tiče transakcija Dakle, u komisiji je predviđeno da je potrebno slaganje dioničara za e, prekogranično poslovanje i gospodin Švab nije uvjeren da je to potrebno. Po njegovom mišljenju e, to će e, usporiti i otežati poslovanje, to znači imat će negativne učinke na normalnu poslovnu praksu poduzeća. I na kraju sustav ne bi trebao imati negativne posljedice na e, poslovanje i zato bi e, trebalo ograničiti e, prostor primjene ovih direktiva i trebalo bi se koncentrirati na one dijelove koji doista imaju negativne efekte na poslovanje. Eto, to bi ukratko bile primjedbe gospodina Švaba. Hvala lijepa. Thank you. Uh, now for the ECR, Mr. Sampo Terho. Thank you, Chair. Sada za ECR, kolega Tempo. Could not be. Evo, ja ću govoriti u ime našeg izvjestitelja u Sijeni, gospodina Foxa, koji nije mogao doći danas. E, zahvaljuje na e, nacrtu mišljenja i također e, prepoznaje važnost dugotrajnog sudjelovanja dioničara i također prepoznaje mehanizme koje će omogućiti i veću transparentnost i također intenzivniju aktivnost dioničara. Dakle, gospodin Fox uglavnom podržava cilj ciljeve direktive i slaže se da je sudjelovanje dioničara u upravljanju društvima od velike važnosti. Gospodin Fox, međutim, također zna da postoje razni dioničari i također modeli dioničara u Europskoj uniji i da bi bilo vrlo teško imati isti pristup na razini Europske unije u svim okolnostima. Stoga je zadovoljan time da je to jedna direktiva o minimalnom usklađivanju i također e, posjeća izvjestitelja da će u rukama zemljama članicama, ovisno o nacionalnim praksama, biti odluka o mm, zahtjevu je li e, odlučivanje dioničara e, doista prikladno za mjeru od 5% plus 1 transakcija sa povezanim strankama. Također Pita se ne bi li trebalo uvesti dodatna pravila kako bi omogućilo se omogućilo djelovanje sistema, a dakle, da se predlože transakcije u uobičajenom e, poslovanju. Gospodin Fox podržava izvjestiteljeve amandmane kojim se nastoji zaštititi jedinstveno tržište time što se bavi prekograničnim e, naknadama koje narušavaju konkurentnost. No, on smatra također da je važna transparentnost i da to treba, ne bi trebalo ići na uštrb prava, privatnosti fizičkih ili pravnih osoba ili na uštrb sigurnosti poduzeća. Gospodin Fox se dakle slaže sa pojašnjenjima izvjestitelja po ovom pitanju, naročito kada je riječ o amandmanu 12. E, treba uspostaviti pravu ravnotežu između odgovarajućeg objavljivanja i zaštite povjerljivosti. Gospodin Fox nije toliko siguran da amandmani 22 i 23 postižu pravu ravnotežu. Osim toga, cilj je osnažiti dioničare i im više informacija, no Pri tome treba voditi računa o prikladnosti tih informacija. Bolje je omogućiti jedan sveobuhvatni pogled na politiku plaća u poduzeću i izvješće o tome koje će biti pročitano nego izvješće koje će biti informativno. Također treba pojasniti ulogu i ovlaštenih savjetnika i također treba pojasniti kvalitetu njihovih informacija i treba ukloniti također sve prepreke uslugama koje nudi ovaj sektor. Gospodin Fox se ne slaže sa izvjestiteljem amandmanima 4 i 32 gdje e, se uklanja element objašnjenja. Gospodin Fox također smatra da je izvjestitelj podnio zanimljive amandmane koji se odnose na plaće, naročito i default postavke kada je riječ o tome kada dioničari odbiju politiku e, o plaćama. E, dioničari koji uključuju e, su uključeni u odluke o plaćama ne smiju biti u sukobu interesa, a povećana transparentnost treba osigurati da u budućnosti takva politika bude jasna i jasno razumljiva i također da postoji jasna veza između plaće i strateških ciljeva i učinkovitosti poduzeća. To je slično zahtjevima koji postoje u Velikoj Britaniji od 2013. godine. Gospodin Fox želi zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja i raduje se budućoj raspravi sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjedni. Hvala vam. Ne vidimo zastupnika iz ALDE, pa da prelazimo odmah na klub GUE. Riječ ima kolega Vjegas. Este relatório abrange uma, uma temática importantíssima ovo izvješće se bavi jako važnom temom. Riječ je o izuzetno širokoj temi koja pokreće čitav niz ideoloških i političkih pitanja. Financiranje, disciplina, naknade, povjerenje. Te imamo ova dva modela o kojima smo do sad govorili. To zapravo govori o tome kako društvo želimo vidjeti u budućnosti i po meni početna točka koju je zauzeo, početno stajalište koje je zauzeo gospodin Ludvigson je po meni sasvim krivo. Naime, po meni se treba raditi u interesu ljudi, a to do sad nismo vidjeli. Ono što žele vodeći ljudi tvrtki je da povećaju vrijednost svojih dionica što više mogu, a to po meni iljuje cijeli sustav i često je u sukobu sa strateškim ciljevima koje si tvrtke zadaju. Zato mislim da bi stvari trebalo preokrenuti. tvrtke ne bi trebale tražiti isključivo kratkoročni profit, iako to traže njihovi dioničari, ali trebali bi zauzeti dugoročnu, dugoročnu perspektivu. S tim u vezi su važne tri stvari o kojima sada želim govoriti. Prvo je strateška orijentacija. Kako možemo stvoriti poticaje, odnosno mehanizme koji bi popravili ovu, nazovimo ju, kratkovidnost, odnosno ovo traženje kratkoročnog profita. Kako ih ohrabriti da zauzmu drugačije stajalište? Slažem se sa izvjestiteljem da se nešto treba poduzeti, ali ne vidim kako će uspjeti mjere koje predlaže izvjestitelj. Mislim da bismo u ovo trebali uključiti zajednicu. To je jedan aspekt kojim se izvjestitelj uopće ne bavi. Naime, tvrtke utječu na okolinu u kojoj djeluju, one utječu na živote ljudi koji su zaposleni u toj tvrtki, koji se bave njezinom opskrbom, koji se nalaze u njezinoj blizini. I zato mislim da bismo i u ovoj situaciji trebali imati neki demokratski sustav. Demokratski sustav ne smije zastati na, vratima kompanija. Potrebno je dakle saslušati zajednicu, uključiti ju u rasprave kada je riječ o donošenju dugoročnih ciljeva te u tom smislu postići konsenzus. Dakle, kada govorimo o razvoju dugoročne strategije, onda bi tu valjalo uključiti ljude. Potom je tu pitanje naknada. Ukoliko odlučimo da je to pitanje važno, onda bismo svejedno trebali odrediti ograničenja. To je pitanje osobnih sloboda, ali ja svejedno Mislim da bismo se trebali pozabaviti razlikom u plaćama unutar tvrtki. To je nešto što zabrinjava građane. Oni misle da ljudi u odborima zarađuju daleko više nego obični radnici. Nekad je to i 20 puta više. Ali u SAD imamo slučajeve u kojima su ljudi plaćeni 354 puta više nego obični tvornički radnici možda u jednoj te istoj tvrtki. Zato mislim da bi trebalo zadati ograničenja. Treće pitanje o kojem želim govoriti je transparentnost. I slažem se s onim što se nalazi u ovom nacrtu mišljenja, a to je da je potrebno više transparentnosti. naročito kada je riječ o transakcijama te e, dijeljenju informacija. Hvala vam. Hvala vam. Kolegica iz Zelenih ima riječ. Hvala vam. Želim pozdraviti vašu najavu o reformi bankovnog sustava. Drago mi je što ćemo o tome raspravljati u buduće. Hvala vam. Kada je riječ o ovom pitanju, prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Svima nam je jasno e, stvaranje dugoročnog sudjelovanja dioničara, naročito s obzirom na ove financijske skandale kojima smo svjedočili. Moramo se prilagoditi promjenjivom, ekološ, e, promjenjivom gospodarskom kontekstu i mi kao, mi kao klub zelenih primijetili smo da postoje velike razlike u ovim sustavima. Moramo povećati operativnu transparentnost te moramo omogućiti održivost ovog sustava. Prijedlog komisije se fokusira na dioničare i mi podržavamo nastojanja izvjestitelja da se ovdje uključe svi dionici, potrošači, zaposlenici, lokalna zajednica u kojoj jedna određena tvrtka djeluje. Kako bi se tvrtke dobro vodile, one trebaju poštovati i uključiti sve dionike na čiji život i rad utječu. Iz perspektive zelenih i dugoročnosti ovih propisa želimo povećati transparentnost donošenja odluka, to treba uključiti redovito izvješćivanje. Također želimo uvesti dodatna izvješćivanja kada se tiče poslovnih strategija tvrtki, a koje su povezane sa emisijama CO2. Također bismo predložili veće ovlasti za one koji će upravljati mirovinskim fondovima. Želimo podržati i stvaranje mreže skupina koje će ocjenjivati rad ovih struktura. U svojim amandmanima ćemo se fokusirati na sljedeće točke. Prva točka poboljšanje dijaloga. To je točka koju podržavamo u potpunosti, ali htjeli bismo da se dodatno pojačaju poticaj i da se promovira ova vrsta suradnja. Vašu pažnju želim usmjeriti na tvrtku John Lewis koja je primjer tvrtke koja može uspjeti u teškim ekonomskim uvjetima. Također bismo htjeli da bude obavezna zastupljenost radnika te da se uspostave tijela koje su zadužena za komunikacijom sa upravom tvrtki. Na taj način bi se uključili radnici u donošenje odluka. Druga točka e, koju želim govoriti se tiče transparentnosti. Pozdravljamo napore u tom smislu, ali želimo da se ona uključi na sve vodeće ljude u tvrtki koji bi tada bili odgovorni za donošenje odluka. Tu je fiducijarna dužnost koja bi se trebala nametnuti vanjskim računovođama te tražimo povećanje odgovornosti u tom sektoru, ali i jačanje dodatnih sankcija ukoliko dođe do kršenja odredbi. Govorimo ovdje o individualnim sankcijama, individualnim naknadama, te isključivanjem iz, eh, onih, iz skupine onih koji donose odluke. Broj 6, točka broj šest, odnos plaća, slažem se sa onim što su kolege rekli, odnos plaća između direktora i e, radnika bi trebao biti nešto što je odlučeno na skupštini društva. Slažemo se sa e, izmjenama koje je koje predlaže naš izvjestitelj i radujemo se da ćemo buduće surađivati s njim na postizanju kompromisa kada je riječ o ovom zakonodavnom mišljenju. Hvala vam. Thank you to the shadow rapporteurs or their representative. And now... Hvala izvjestiteljima iz Sjene, njihovim predstavnicima. Riječ dajem izvjestitelju za, njegove, za njegov zaključak. Som jag sa innan, jag kommer att vara väldigt öppen för att ha en dialog. Hvala vam, kao što sam prije rekao, bit ću otvoren, odnosno sklon dialogu i zajedničkom pronalaženju rješenja htio bih da uspijemo postići podršku cijelog odbora. Kada je riječ o sudjelovanju dioničara, dakle, pozdravljam komentare, prijedloge kako bismo se ovim pozabavili na dobar način, kako bismo na koncu našli zajednička rješenja i mislim da zato postoji mogućnost. Uh, Hvala vam. Rokovi za amandmane su 6. siječnja u podne. Razmatranje amandmana će se odvijati do 26. siječnja. Glasovanje u odboru IKON će se održati 23. veljače. Glasovanje u odboru Juri 24. ožujka prema informacijama, informacijama kojima raspolažemo te će uslijediti glasovanje na plenarnoj sjednici. Hvala vam, prelazimo na točku četiri našeg dnevnog reda, to je godišnje izvješće Europske investicijske banke. Dajem riječ izvjestitelju zastupniku Urtasunu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. želim vam zahvaliti na suradnji. Na ovom izvješću smo radili i uspjeli postići dogovor upravo zahvaljujući i vašem djelovanju, te još jednom vam želim zahvaliti. Znam da je s nama i njihov predstavnik u Briselu. 24. studenog smo, smo posjetili Europsku investicijsku banku i njene razne odjele te vidjeli napretke koje su postigli u odnosu na naše pretposljednje izvješće. Moja druga zahvala je upućena izvjestiteljima iz Sjene koji su me pratili na ovom putu. Sastali smo se u više navrata, u više formacija te smo vidjeli da postoji dobra volja da se dođe do konsenzusa u pisanju ovog izvješća. Ovo godišnje izvješće je povezano sa ulogom, ulogom koju Europska investicijska banka treba imati. Važno je naznačiti da je da cilj ovog izvješća nije ocijeniti plan Juncker. Znamo da ćemo s tim u vezi imati izdvojeno izvješće. A izvjestitelji iz Sjene žele vidjeti kakva je uloga Europske investicijske banke unutar tog projekta. U parlamentu smo postigli konsenzus vidimo da se jako smanjuju ulaganja, te je potrebno ojačati ulogu investicijske banke kako bi se ta situacija popravila. Ovo izvješće smo dostavili 20. dakle prije komisiji najave investicijskog plana vidjet ćete da je točka 3 u izvješću nešto što se treba ažurirati. O tome smo nedavno razgovarali. Dakle, putem, to ćemo učiniti putem amandmana. Kao što vidite, prvi dio e, izvješća se tiče ulaganja, potom su tu instrumenti za podjelu rizika i projektne obveznice, potom poglavlje posvećeno energiji i klimi, dio posvećen upravljanju transparentnosti i odgovornosti, te on dio posvećen vanjskoj politici. I ukratko ću reći nešto o svakom dijelu koji sam upravo naveo, dakle ulaganja utvrdili smo da je došlo do smanjenja e, ulaganja i to za 18% u odnosu na 2007. te do pada kreditiranja malih i srednjih poduzeća, govorimo o 35%. Mnogi izvjestitelji Sjene su upravo, su govorili upravo mnogo o ovoj točki, te se nadam da ću s vaše strane dobiti puno amandmana koji će biti povezani s ovom temom. Kada je riječ o ulaganjima, navodimo da se udaljavamo od strategije Europa 2020. kada je riječ o zapošljavanju, o smanjenju siromaštva. Te apeliramo upravo e, Europskoj investicijskoj banci da intervenira kreditiranjem, a to bi moglo dovesti i do plana korporativnih ulaganja. Potom e, posljednjih godina su se premalo koristili resursi kojim raspolaže Europska investicijska banka. Ona je, imali smo povećanje kapitala ove institucije, međutim svejedno ono nije iskorišteno. S obzirom na velike na veliku nezaposlenost u zemljama eurozone, mislimo da ovo tijelo može učiniti više kada je riječ o smanjenju nezaposlenosti te ljudskom kapitalu. Potom su ovdje instrumenti za podjelu rizika i projektne obveznice. Iznijeli smo evaluaciju instrumenta za podjelu rizika. Specificirali smo u se u kojem se ono kontekstu može odvijati. Bavili smo se projektnim obaveznicima, riječ je o vrlo važnom instrumentu koji se pojavilo relativno nedavno, koji se još uvijek nalaze u početnoj fazi. Upravo kritiziramo neke projekte, početne projekte, to je projekt Castor, te pozivamo na detaljnu procjenu ovih projekata na temelju otvorenog e, savjetovanja, te je potrebno utvrditi koja je vrijednost ovih projekata za društvo i okoliš. Potom je tu dio o energiji i klimi. Pozdravljamo odlučnost investicijske banke da započne sa novom energetskom politikom, međutim tražimo da se ne podrže projekti koji se temelje na ugljiku. Drago nam je da Investicijska banka podržava projekte koji su povezani uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i tu želimo da se ova institucija nešto više uključi. Na koncu tu je naš zahtjev da se više ne daju e, potpore projektima koji nisu energetski učinkoviti. Potom je tu dio vezan uz transparentnost i odgovornost. Ovdje smo u prošlosti e, puno, puno smo radili u prošlosti na ovom poglavlju. Tražili smo da ova institucija poveća svoju transparentnost. Htjeli bismo da se bolje koristi mogućnost e, priziva. Mislimo da smo odradili dobar posao, međutim naš posao se mora produbiti, riječ je o važnom mehanizmu, ali ne smije biti e, jedini unutar kojeg se građani mogu požaliti. Dakle, govorimo o pritužbama te želimo da upravni odbor ove institucije uzme u obzir našu primjedbu vezanu uz rad Ureda za pritužbe. S tim je povezano i suradnja sa Europskim ombudsmanom. Izvješće se bavi i ulogom financijskih posrednika. a naročito onih koji imaju nekakvu negativnu prošlost. Tražimo da se izbjegne suradnja sa nedovoljno transparentnim institucijama. Vanjska politika. Htjeli bismo da se regionalne tehničke operativne smjernice usklade sa znači, europskim vanjskim ciljevima, da se poštuje zakonodavstvo zemalja, korisnica, te da se da okvir za ocjenu rezultata, to do sad nije postojalo, te je dobar korak naprijed. Također pozdravljamo novu, novu, novi mandat za vanjsko kreditiranje što će omogućiti objavljivanje izvješća ove institucije o dovršetku njezinih projekata. I da zaključim, riječ je o izvješću koje se bavi ovom institucijom iz e, više aspekata. Imamo konsenzus kojim se želi potaknuti Europska investicijska banka da više djeluje u području investicijskih fondova. Tu je dakle evaluacija sektorskih politika, odgovornost, demokracija, transparentnost. I na raspolaganju sam e, sviju za eventualne primjedbe i komentare. Thank you to the rapporteur. Hvala izvjestitelju. E, riječ Sada ima zihrit Urasan u ime Pučana. Hvala lijepa. Ja bih također htio u ime Pučana zahvaliti izvjestitelju s kojim smo jako dobro surađivali za vrijeme izrade ovog izvješća i e, sigurni smo da će i daljnja suradnja s njim, izvjestiteljima u sjeni drugih klubova, e, nastaviti biti tako dobra sve do usvajanja ovog izvješća. Naravno, Europska investicijska banka je dobila značajnu važnost u vrijeme krize, odnosno nadilaženja krize, jer je e, poticanje privatnih ulaganja e, dobilo na važnosti e, kako bi se postigla, postiglo otvaranje novih radnih mjesta. To je naravno se odrazilo i na ulogu EIB-a u paketu za investicije Europske komisije samo bih htio reći u ovoj fazi da ćemo morati osigurati da e, investicijski paket bude takav da dopušta EIB-u e da e, odigra svoju ulogu, a također i da proračun Europske unije odigra svoju ulogu. E, naravno da bismo također morali pogledati i da li nova uloga Europske investicijske banke bi mogla e, možda dovesti do toga da je potrebno novo osoblje, e, odnosno veći broj osoblja kako bi se spriječilo da EIB dođe u situaciju pomanjkanja osoblja. Činjenica je naravno da je Europska institucijska banka značajno povećala svoj temeljni kapital za 37%, što je značajno, također i zbog e, procesa kojih smo svi svjesni. Dakle, Europska investicijska banka odigrala je pozitivnu ulogu u podupiranju e, privatnih e, ulaganja. E, na početku izvješća došlo do nekih izmjena, sada izvješće počinje sa kritičkom jednom kritičkom primjedbom u vezi sa Europskom investicijskom bankom. Mi vjerujemo da Europska investicijska banka nije jedina, odnosno najviše odgovorna za investicije u europskoj, europskom gospodarstvu i zato započeti izvješće sa takvom kritičkom e, primjedbom možda nije u skladu sa naporima koje ulaže investicijska banka. Mi vjerujemo da je ona odigrala pozitivnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i stvaranju novih radnih mjesta. Samo nekoliko kratkih e, komentara još u vezi sa različitim tim dijelovima izvješća. Kao prvo, e, izvjestitelj je e, e, ispravno govori o teškim uvjetima za financiranje MSP-ova, a mi vjerujemo da to nije dovoljno naglašeno, odnosno odnos između banke i MSP-ova nije dovoljno naglašeno u izvješću. U smislu da uz podršku EIB-a e više 30 tisuća MSP-ova e, je e, dobilo kredite u prošloj godini, a to je bilo u iznosu od više od 21 milijarde eura, što smatramo da je značajno. Tako da mislimo da bi izvješće trebalo ubaciti i dio koji se odnosi na financiranje MSP-ova, malih i srednjih poduzeća. E, smatramo također da je važno da se taj trend održi, odnosno i poveća, e, kako bi se e, nastavilo sa inicijativom njihovog financiranja. To bi trebalo dovesti do daljnjeg poticanja MSP-ova, osobito inovativnih MSP-ova. To me dovodi do sljedeće točke inovacije, istraživanje infrastruktura, to je također područje gdje bismo, koje bismo željeli da je naglašenije u ovom izvješću. Dakle, osobito što se tiče inovacija i istraživanja, a osim toga i infrastrukture. Sve su to elementi eh, na temelju kojih bi europsko gospodarstvo moglo biti konkurentnije i atraktivnije za ulagatelje. Kao drugo, naravno, e, priznaje ulogu Europske investicijske banke u financiranju projekata e, koji se temelje na čistoj energiji, taj će se trend nadamo se nastaviti. Međutim, zabrinjava me činjenica da je samo jedan od tih e, projekata financiran pomoću e, javnih obveza i samo jedan takav projekt se spominje u izvješću. Dakle, treba razmisliti hoćemo li spomenuti sve te projekte ili samo jedan E, mi smatramo da bi trebalo razmisliti o tome. Također vrlo je pozitivno e, uloga Europske investicijske banke što se tiče poboljšanja situacije u vezi sa učinkovitošću, energetskom učinkovitošću, ali treba imati na umu da je to e, izvješće o Europskoj investicijskoj banci, a ne o klimatskim promjenama i energetskoj učinkovitosti, tako da ti dijelovi izvješća kako su sada su možda e, treba razmisliti su, jesu li e, u, pravom e, omjeru prema ostatku izvješća. Mislim da ovo izvješće nam također daje priliku da razmislimo o o mutualizaciji dugova mutualizacija dugova u bilo kojoj formi nije nadomjestak za e, gospodarske reforme, za mjere koje će dovesti do veće konkurentnosti e, i nije nadomjestak za zdravu fiskalnu politiku. I kao treće što se tiče transparentnosti, naravno slažem se sa izvjestiteljim pozivom na veću transparentnost koji je uvijek e, opravdan bez obzira o kojoj instituciji govorimo, ali s druge strane mislim da također trebamo priznati napore koje je banka uložila u ovom smislu u proteklim godinama i mnoge e, mnoge teme u, gdje se u ovom izvješću izražava e, zabrinutost e, gdje se govori o e, jednoj kulturi tajnovitosti u vezi sa EIB-om e e, mislim da možda e, nije na mjestu. Dakle, više transparentnosti svakako, ali govoriti o kulturi taj novitosti mislim da nije na mjestu. Što se tiče istočnog susjedstva, zemalja kao što je Moldova, Ukrajina i Gruzija, koje su izabrale evropski put, mislim da ih je značajno spomenuti. Hvala lijepa. Hvala. Zamolio bih izvjestitelju sjeni da budu malo kraći u svojim komentarima. Sljedeći e, govornik u ime SID-a Richard Howitt. Hvala gospodine predsjedniče. Zapravo naš izvjestitelj u sjeni je gospodin Baje, ali on je jedan od onih koji e, zbog štrajka nije uspio doći na vrijeme na sastanak. Međutim, na sreću on je meni dostavio svoje e, bilješke. Nastavit ću govoriti francuski jer su, moje, su te bilješke na francuskom. Ne bih htio čestitati izvjestitelju. Gospodin Baje i naš klub zastupnika smatraju da je on izvrsno odradio svoj posao i da je ovaj nacrt izvješća odlična početna točka za daljnji rad i dopustit će nam da dalje nastavimo sa razmišljanjem o Europskoj investicijskoj banci. E, naravno da je od bitne važnosti da bolje iskoristimo mogućnosti EIB-a e, u svrhu daljnjeg e, ozdravljenja našeg gospodarstva. Tu bi Europska investicija banka trebala imati dinamičniju ulogu kad je riječ o ulaganjima u naše gospodarstvo. Važno je brzo analizirati projekte koji su već e, u realizaciji i bitno je da iskoristimo sve fondove e, koji stoje na raspolaganju za e, kako bismo podržali realno gospodarstvo. Do sada je stopa iskorištenja bila dvije trećine, od tih fondova. Tako da tu moramo poboljšati iskoristivost kako bismo e, pojačali gospodarski rast. U tom smislu treba ojačati ulogu EIB-a e jer potrebno i potrebni su nam e, jedan postupak za konzultacije sa svim dionicima. To bi pomoglo Europskoj investicijskoj banci da poboljša svoje sposobnosti procjene projekata i oni bi na taj način bili e, u mogućnosti pojačati ulaganja e, osobito kad je riječ o europskim strukturnim fondovima. Što se tiče ciljeva projekata koje treba e, podupirati, mi bismo trebali podupirati inicijative čiji je cilj smanjivanje E, potrošnje energije kako bismo e, mogli biti u skladu sa našim ciljevima što se tiče energetske politike. što se tiče dobrog upravljanja bilo bi važno da Europska investicijska banka ne ne funkcionira preko financijskih posrednika tu ima dosta primjera, Luksemburg, Mauricius i tako dalje. Tijela institucije Europske unije, uključujući Europsku investiciju banku, trebali bi zapravo e, biti primjer u borbi protiv nekih vrsta e, nepoželjnog financijskog ponašanja. Kad je riječ o privatnom E, angažmanu moramo promijeniti sustav koji trenutno imamo kako bismo bolje podupirali MSP-ove. E, Europska investicija banka bi trebala upotrebljavati transparentnu metodologiju kako bi procjenjivala svoje rizike. Pritom i ne bi trebala upotrebljavati, koristiti privatne agencije. E, I konačno, kad se radi o eksternoj pomoći eksternoj u odnosu na Europsku uniju, banka bi trebala prioritet dati, davati projektima koji su u skladu sa politikama Europske unije. Hvala lijepa. Hvala Richard. Sljedeći u ime e, kluba zastupnika ECR je e, Stanislav Ocok. E, Dame i gospodo, ja se sa prijedlozima izvjestitelja mogu samo složiti, bit ću vrlo kratak. E, od početka smo imali jako dobro otvorenu suradnju sa izvjestiteljem i ja se nadam da će se takva suradnja i nastaviti na tome mu zahvaljujem. A sada onome što je gospodin Urtasun e, podastro, mislim da to po mom mišljenju ide u dobrom smjeru. Mislim da se sa investicijskim planom, Junkerovim planom možemo složiti, ali tih 300 milijardi eura e, zanima me odakle će taj novac doći no u svakom slučaju to možemo samo podržati i ovo izvješće nije, nije nije prilika da o tome razgovaramo. Što se tiče projekata, slažem se sa izvjestiteljom, eh, njih treba sveobuhvatno analizirati i u skladu sa javnim eh, raspravama, odnosno diskusijama koje se zviju u našem društvu. U područjima gdje postoji velika nezaposlenost, e, važno je e, e, podupirati projekte koji su energijski učinkoviti. Mislim da se to može, da se tu izvješće može dopuniti. Sada što se tiče MSP-ova, Europska investicijska banka tu je predviđeno dakle cijeli, cijeli jedan e, e, dio poslovanja isključivo posvećen MSP-ovima e, mala i srednja poduzeća imaju upravo što se tiče politike zapošljavanja imaju vrlo veliku ulogu i tu bih jako rado u izvješću vidio više o toj temi u okviru mikrofinanciranja sad smo prvi put vidjeli e, e, kredite u Europi e, mislim da to zaslužuje mjesto u izvješću što se tiče energetski učinkovitih projekata ja ne bih pretpostavio da projekti koji nisu energetski učinkoviti trebaju biti unapred isključeni. Dakle, e, točki, sa točkom 20 se u tom smislu ne bih mogao složiti. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ALDE gospodin Jecek. Hvala lijepa. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća i na njegovoj spremnosti da se postigne konsenzus e, u vezi sa svim e, neslaganjima. E, vidim jedan cijeli niz snažnih elemenata u izvješću. Ja bih naglasio ono što su već rekli prethodni govornici, a što se tiče malog i srednjeg poduzetništva, odnosno smatram da bi taj dio izvješća trebao e, biti pojačan jer su MSP-ovi jedan od ključnih elemenata budućeg prosperiteta europskog gospodarstva. Također želim naglasiti e, potrebe e, za ulaganjima u zemljama članicama koje su pristupile Europskoj uniji prije, poslije 2004. E, mislim da bi bilo od koristi za sve i da bi e, nam pomoglo da e, se približimo cilju energetski učinkovitog gospodarstva kada bi se tu više ulagalo osobito u energetski učinkovite projekte. Borba protiv klimatskih promjena je naravno od centralne važnosti, međutim ne bismo trebali izgubiti iz vida ono gdje Europa zaostaje, a to su e, ulaganja u e, MSP-ove. Što se tiče Junkerovog plana, slažem se da e, bi fokus ovog izvješća trebao biti na Europskoj investicijskoj banci, a ne na samom tom Junkerovom programu kao takvom. E, mislim da se u svemu je ovo dobra polazišna točka i veselim se e, daljnjem radu e, na ovom izvješću nakon što zaprimimo amandmane. Hvala lijepa. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika GUE NGL gospodin Papadimulis. Ne, Mariza Matiješ će uzeti riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Ja sam u istoj situaciji kao i socijalisti. E, moj kolega Papademulis nije uspio doći na sastanak zbog e, problema u prometu. Drago mi je što ovi štrajkovi zapravo utječu na naše živote ali to samo e, usput rečeno. Imam nekoliko komentara e, za iznijeti komentara mog kolege. E, neka od pitanja je već spomenuo gospodin Urta Sun u svom uvodnom izlaganju, ali ja ću jednostavno prezentirati e, dokument mi je e, Dimitris dostavio. Dimitris bi želio zahvaliti izvjestitelju, on smatra da je ovaj nacrt izvješća dobar, dobra polazišna ta točka za daljnji rad na ovom, e, ovoj temi, da pokriva neka od ključnih pitanja. Mi smo zagrinuti u vezi sa sljedećim. Kao prvo, pitanje koje je u vezi sa odgovornošću i transparentnošću. E, Dimitris bi tu htio naglasiti neke od problema. Probleme problemi imaju veze sa odgovornošću, odnosno transparentnošću, kriterijima e, selekcije e, projekata, prikladnosti projekata i u vezi sa posrednicima koji se upotrebljavaju. Kao prvo pozivamo na bolju kontrolu financijskih posrednika e, kao drugo Dimitris želi govoriti o bankarskom mentalitetu iako je Europska investicijska banka javni ulagatelj e, tu se jedno prevladava bankarski mentalitet koji nije e, e, pozitivan prema gospodarstvu dakle od velike važnosti da se zadrži rating trostruki A kako bi se zadržala sposobnost EIB-a da funkcionira i dalje podupire ulaganja kako bi se e, postigao gospodarski rast i puna zaposlenost. Nadalje, što se tiče povećanja kapaciteta kreditiranja, za vrijeme proteklog perioda e, Europska investicijska banka može igrati ključnu ulogu u zemljama koje su u krizi, može pomoći tim zemljama da se oporave od krize kako e, time što će ulagati u projekte e, koji će e, smanjiti nezaposlenost. Što se tiče reevaluacije projekata, tu su prethodni govornici Ernesto je već dovoljno rekao, ono oko čega smo mi zabrinuti je činjenica da da li, da li, da li je instrument pogodan ili ne. Naša pozicija je općenito kritička što se tiče EPI-a. Projekti koji se financiraju javnim novcem moraju biti u interesu građana. Dakle, moramo osigurati da javni sektor ima ulogu u monitoringu projekata. Dimitris je dao neke primjere, međutim ja bih željela samo e, spomenuti projekt Castor u Španjolskog ili slučaj Pasante koje e, treba uzeti u obzir u ovoj analizi. I konačno e, peta točka ima veze sa makroekonomskim uvjetovanistima E, usklađenost e, ne bi smjela biti preduvjet za e, financiranje projekata. Eto toliko i zahvaljujemo izvjestitelju. U ime EFDD-a Marko Zani. <clears throat> kolega nije mogao doći. Ostavio mi je napisani tekst, no budući da se bavimo istom e, temom u odboru za nadzor proračuna, ja sam tu u svojstvu koordinatora kluba, htio sam e, iznijeti nekoliko napomena, naročito o projektnim obveznicama, zato jer smo vrlo zabrinuti. Iz e, plana komisije za 2012. vidjeli smo da su se zapravo projektne obveznice pokazale potpunim promašajima. Vidimo tu Kastor i također lokalne lokalna tijela za borbu protiv korupcije su već prijavljivala i ubacivanje u natječaje organiziranog kriminala, no nažalost u zemljama gdje imamo e, već i velike infrastrukture, velike radove, imamo i organizirani kriminal i tu do javnih sredstava dolaze osobe koje to ne bi smjele moći. Čini mi se da ima pravo kolega iz Alda koji je rekao da bi se trebalo zadati parametre kako bismo prepoznali gospodarske koristi i koristi po zapošljavanju ovih velikih infrastrukturnih projekata ili bismo možda mm, dodanu vrijednost ostvarili na način da stavimo na raspolaganje značajnija sredstva malim i srednjim poduzećima, zato jer je možda 30% malo mala i srednja poduzeća, možda daju bolja ljamsa u smislu zapošljavanja ili gospodarskih koristi od velikih radova koji dovode samo do betonizacije ili do um, slučajeva kada imamo tu ubacivanje kriminalnog biljeja. E, e, kada je riječ o projektnim obveznicama, nadam se da će Gospodine Juncker, u svom planu predjeti manjih, e, manje infrastrukturne projekte, dakle u ovih 87 milijardi koje nam je obećao. To je sada ono što nas najviše zabrinjava. Hvala. Kolega Aneman su ime <laughs> neovisnih zastupnika. Hvala. Evo samo ukratko. Tu prepoznajemo određenu logiku. Govorimo o kreditiranju koje omogućuju privatne institucije malim i srednjim poduzećima, a cjelokupno gospodarstvo eurozone, a i Europske unije je sve više je podložno razmišljanju sukladno kojem ulaganja trebaju riješiti sve tako što će se povećati proračuni, no nije jasna niti uloga investicijske banke u ovim ulaganjima. Ono što je paradoksalno jest da postoje veliki projekti kojima se daje prednost odnosno na mala i srednja poduzeća. Europska investicijska banka treba biti dodatni instrument, to je instrument koji financiraju porezni obveznici i on sam po sebi ne može ublažiti nepovjerenje u eurozonu i europske institucije, što dovodi do gospodarske stagnacije. Dakle, nalazimo se u okruženju potpunih paradoksa. Prvi paradoks je e, razlika između um, propisa iz Bazela a i zahtjeva koji se nameću bankama. Dakle, s jedne strane se ne može e, pokrenuti kreditiranje. I drugi paradoks je činjenica da se mi želimo usredotočiti na i dugoročne kredite i preko investicijske banke, no s druge strane nedostaju tu e, interesi privatnika. Dakle, nećemo moći ostvariti ova dugotrajna ulaganja. U izvješću stoji da EIB ne može podržavati infrastrukturne i dugoročne projekte koji bi trebali zadovoljiti i gospodarske i ekološke interese cjelokupnih zajednica i to na dugi rok. To me učvršuje u mojem e, uvjerenju da Europska investicijska banka ne bi trebala imati tako važnu ulogu u tom smislu i mislim da se kreditiranje još e, više smanjilo i da to nećemo moći riješiti ovim planom. Hvala. se Čema riječ Nina Đel. Hvala. Ovo izvješće sadrži brojne zanimljive napomene o ulozi EIB-a, naročito one koje se odnose na mikrofinanciranje za socijalno uključenje, financijsko uključenje ulaganje u mlade i mala srednja poduzeća, dakle Nadovezat ću se na sve one koji su pohvalili dobar posao. Dakle, izvjestitelj se posao na Junkerov paket i ključnu ulogu koju će u tome igrati investicijska banka i tu sam htjela izneti jednu primjedbu. Mislim da je važno da radna skupina odabere dobre projekte, a ne samo da se odluči samo za one lakše projekte i bitno je da se ne osredotočamo samo na e, one projekte koje već e, postoje, koje imaju ocjenu trostruko A, nego trebamo osigurati da ovaj paket ulaganja bude uspješan. Znači, trebamo tražiti transparentnost e, kako bismo ostvarili pravu europsku dodanu vrijednost, a nadam se da ćemo imati i druge prilike za raspravu o ovim pitanjima. To je naime važno, naročito u smislu promjene uloge eib koja će biti još značajnija u budućnosti. Hvala, Catherine Styler. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da je ovo bila doista korisna rasprava i ona naglašava važnost EIB-a. To može biti vrlo korisno naročito ako bi EIB dao popis projekata koje se financiraju izbornim jedinicama. Dakle, bilo bi korisno vidjeti prave korisne primjere i to bi izvjestitelj mogao potaknuti zato jer mnogi od nas znaju za projekte koji e, ne bi bili financirani osim e, potporom EIB-a. I ako razmotrimo pitanje malih i srednjih poduzeća, ako u izvješću stoji da je ono u visini od 50%, i da imamo također i dobra postignuća i bilo bi dobro imati praktične primjere takvih ostvarenja kako bismo onda našim biračima mogli prikazati kako Europska investicijska banka djeluje u izbornim jedinicama. I htjela sam istaknuti pitanje upravnog odbora, odnosno unutra je samo jedna žena i to je jedna manja primjedba koju imam. Mislim da budući da pozivamo sve žena da se uključe u upravljačke odbore, e, to je evo, opet jedna mala mana. Mm, gotovo um, mm, osvrednja je nešto što se spomenulo i to je svakako nešto što valja pozdraviti. No, htjela sam u svakom slučaju naglasiti ovo pitanje sudjelovanja žena u upravnim odborima. Hvala gospodin Bernd Luke. Um, ja, vielen dank. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Htio sam samo dopuniti ono što bi po mom mišljenju trebalo pridodati ovom e, izvješću kao prvo što se tiče regionalne raspodjele e, investicija e, nedostatak investicija u eurozoni je neravnomjerno raspoređen prema zemljama članicama pitanje je dakle da li će se težiti tome da se u prvom redu e, potiče tamo gdje je veliki nedostatak ulaganja ili e, bi e, omjer između javnih ulaganja u infrastrukturu i privatnih ulaganja trebao biti Izjednačeno, U svakom slučaju to treba diferencirano promatrati, dakle ustanoviti gdje su deficiti e, u ulaganju u infrastrukturu ili se radi e, o pomanjkanju privatnih investicija i u kojoj mjeri će investicijska banka tu e, ciljano poticati ono što nedostaje. Hvala lijepa. Now it's time to listen to the Bay, e so I give the floor to... Hvala. Vrijeme je da zaslušamo i predstavnike Europske investicijske banke. Izvolite. Hvala. Dopustite mi kao prvo da zahvalim vama, odboru i gospodinu Utasonu na naporu uloženom u ovo izvješće i u ovaj zadatak. Važno je da se i Europski parlament uključi u ono što radi Europska investicijska banka. No, dopustite mi da naglasim da je to vrlo poticajno i za nas. Za nas u banci je vrlo korisno biti pod povećalom parlamenta, naročito stručnjaka u parlamentu. I u prošlosti sam zamijetio da su vaše napomene naišle na veliki odjek u različitim odjelima banke. Dakle, hvala vam na tome. Mislim da je najbolje da se osvrnem na pitanja koja su postavili zastupnici u glavnim crtama. Ova rasprava se odigrava u pravom trenutku zato jer mi upravo sada nastojimo ostvariti novi zamah ulaganja u Europskoj uniji. Prije tjedan dana smo tu inicijativu predstavili parlamentu, to je učinio predsjednik komisije Juncker i želim dati jedan e, doprinos vašoj raspravi i ocrtati okvir. Dakle, povećanje kapitala koje nam je odobreno prije dve godine nam je omogućeno ostvarivanje ulaganja u visini od 180 milijardi u tri godine. Sada smo na kraju druge godine ovoga ciklusa i čini se da će se ostvariti sve što je željeno, što znači da će ovo povećanje kapitala rezultirati u projektima koji su vrijedni više od 200 milijardi. No, pitanje je je li to dovoljno i pomaže li? Naravno da pomaže, kao što je predstavnice iz Irske već naglasila, ako ste upoznati sa mjestima gdje djeluje investicijska banka, ljudi koji tamo žive shvaćaju da je to korisno. No, pitanje je je li to dovoljno. Odgovor je da nije. Mi smo ustanovili da postoje dva velika nedostatka. Prvi je nedostatak ulaganja u infrastrukture. U nekim zemljama je to posebno akutno, u drugim manje. I također jedan nedostatak se pojača zbog financijske krize, ali traje već dva desetljeća, a to je e, sve širi jaz u odnosu na investicije i inovacije, odnosno kasnimo za našim glavnim takvacima u svijetu za više od dva desetljeća kada je riječ o ulaganjima u inovacije, što znači ulaganje u konkurentnost u ovom dijelu svijeta. Osim toga, prepoznajemo da privatni sektor nema više apetita za ulaganja sektor e, se nalazi pod e, drugčim zakonodavstvom ovih dana, što znači da imaju i manje prostora za manevar. Ako sve to zbrojimo, to sve utječe na potražnju e, za jednim sredstvom koje će omogućiti pretočiti sredstva kao postoje u stvarna ulaganja, a sredstvo je to na čemu radimo sa komisijom. Dakle, to je instrument koji će omogućiti privatnom kapitalu da preuzme više rizika davanjem određenih jamstava. Evo, na tome radimo u ovom trenutku i mislim da će komisija se već eh, oglasiti sa konkretnim prijedlozima po tom pitanju već idućeg mjeseca. Vaš je odbor postavio nekoliko pitanja o dosadašnjoj analizi. Stoga ću pohvaliti i vašu dobrodošlu pozornost na mala i srednja poduzeća. Poduzeća male i srednje kategorije su zaslužna za 70 do 80% radnih mjesta u svim zemljama članicama, što znači da su oni stupovi našeg oporavka. Mi smo povećali ulaganja za 50%, sa 14 milijardi od prije dvije godine i e, na 21 milijardu, 22 milijarde, ako uzmemo u obzir Europski investicijski fond. Je li to dovoljno? Ne, nije dovoljno. Potražnja je 10, 15, čak i 20 puta veća od onoga što mi možemo učiniti. Dakle, možemo E, djelovati tek u manjoj mjeri, no nastojimo biti što učinkovitiji i u, u svjetlu Junkerovog plana naravno da ćemo se još više zalagati u tom smjeru. Također još jedno pitanje kojim se opširno bavimo jest e, pitanje energetike i energetske učinkovitosti. Kao što znate i kao što je već rečeno, Imamo otprilike četvrtinu, odnosno 27% ulaganja koja su usmjerena u energetsku učinkovitost i u smanjenje, odnosno ublažavanje klimatskih promjena. Ako sagledamo situaciju izvan Europe, to je čak i više, blizu je jedne trećine ukupnih ulaganja. Kao što znate, mi smo posvećeni postizanju ciljeva Europske komisije da se smanji emisija stakleničkih plinova u nadolazećim godinama i također smo uveli novi standard za učinkovitost emisija što primjenjujemo na sve projekte koji se koriste fosilnim gorivima i želimo prepoznati projekte koji predlaze određenu granicu. Dakle, djelovanje u korist ublažavanja klimatskih promjena je ključni prioritet za Europu, za Europsku uniju i naravno za Europsku investicijsku banku. Kao što možda znate, kao što ste možda primijetili, izdali smo jedno priopćenje o klimatskim aktivnostima prije godinu dana i sada se e, radujemo reviziji našeg pristupa u tijeku iduće godine i naravno da će komisija u tome sudjelovati. Dakle, imat ćemo javno savjetovanje e, i javno saslušanje, javnu raspravu koja će započeti e, u ovo vrijeme iduće godine. Dakle, kada je riječ o energetskoj učinkovitosti, naravno da je želimo poboljšati, a također i u novim prijedlozima projekata u kontekstu Junkerovog plana prepoznajemo ogroman broj potencijalnih projekata koje ćemo morati razmotriti pobliže kada je riječ o provedbi u nadolazećim godinama. Mnoge napomene su se nadovezale na naš apetit za preuzimanjem rizika. Neki kažu da bismo trebali preuzeti više rizika, neki se protive tome. No, dozvolite da ja ocrtam naše stajalište o tome. mi imamo status trostruko, ali nama to nije fetiš, nije to nešto čime se isključivo ponosimo, nego razlog za to je jednostavan. Zahvaljujući tome što imamo ocjenu trostruka A, možemo vrlo jeftino posudivati na tržištima kapitala i ta, tu prednost možemo vrlo lako prenijeti na krajnje korisnike. I čim se povećaju naši troškovi zajm, e, uzimanja zajmova, onda će to osjetiti naši krajnji korisnici. Drugo, kada je e, riječ e, o odnosima sa ulagačima, kao što znate, svake godine se obraćamo u tržištu kako bismo prikupili 70 do 80 milijardi eura. Veliki broj ulagača, ulagača treba imati u svom portfelju i određeni broj ulaganja sa ocjenom trostruko A kako bi mogli ostvarivati svoja ulaganja Jako se naš položaj na tržištu oslabi, onda ćemo i teže doći do tog e, iznosa. A kao što možda znate, skoro polovica ulagača u naše vrijednosnice nisu europljani. Oni ulažu možda zato jer love, e, vole Europu, ali uglavnom ulažu zato jer e, žele ostvariti i sigurna ulaganja. I na kraju, Naravno, želim reći da cijenim vaše napomene, ali bilo je dosta napomena o projektnim obveznicama. Dakle, da raščistimo bilo kakve nesporazume. Mi se e, nalazimo sada u pilot fazi. Do sada je potpisano samo pet projekata i neki od projekata su prihvatljivi za financiranje u ovoj pilot fazi, a kao što smo i dogovorili, ova je pilot faza uključivala sljedeće sektore, transport, energetiku i telekomunikacije, no, kao što znate, a to sigurno ne može biti iznenađenje, u ovoj pilot fazi imamo šestomjesečno izvješćivanje, obvezu izvješćivanja ne samo vijeću nego i parlamentu i to činimo mi u suradnji sa Europskom komisijom kako bismo utvrdili stanje stvari i također put koji još treba prijeći. Osim toga, inicijativa projektnih obveznica je e, nešto što podliježe strogim e, standardima praćenja i e, također due diligence koja se primjenjuju na druge naše obveze i to isto vrijedi i na cijelo područje pridržavanja. Dakle, to nije nešto što uživa drugačiji pristup, nego je to sastavni dio procesa u kojem mi snosimo odgovornost. Kao što znate, provedena je revizija faze pilot provedbe i u reviziji je uzet u obzir napredak provedbe koji se smatra zadovoljavajućim. Predložena su i neka poboljšanja koja će se odnositi na buduće zajedničke instrumente financiranja i kao što znate, ova e, revizija, odnosno izvješće, je dostupno na našoj web stranici. Neki su spomenuli projekt Castor. E, s nekima od vas sam o tome već e, i detaljnije razgovarao, tako da sada neću ulaziti u detalje, no znajte da tu provodimo vrlo konkretne postupke i mjere kao što činimo i po drugim inicijativama u vezi sa projektnim obveznicama. I na kraju, neki su spomenuli pitanje pridržavanja i transparentnosti. Naravno da imamo sveobuhvatan e, mehanizam e, pridržavanja propisa koji je na snazi i e, stalno provodimo provjere s time u vezi unutar banke nego i s organizacijama izvan banke kako bismo ih upozorili na to i to je pridonijelo boljem e, poznavanju cijelog procesa, što je bitno za e, naš dio odgovornosti i sada je u tijeku proces revizije mehanizma pridržavanja na temelju dosadašnjih iskustava i to ćemo učiniti iduće godine, imat ćemo javne rasprave, čini mi se, u veljači. I kao što znate, usko surađujemo sa europskim ombudsmanom to pridonosi također i nadzoru onoga što činimo u banci. Kada je riječ o transparentnosti, imali smo raspravu za reviziju sadašnje politike transparentnosti u Europskoj investicijskoj banci i to se održalo prije otprilike godinu dana i sad se nastoji um, pojasniti našu politiku i također poboljšati zakonodavstvo koje se na nas odnosi. Dakle, sudjelujemo u međunarodnoj inicijativi za transparentnost. Mi smo jedna od prvih međunarodnih institucija koja se uključila u to i to omogućuje bolju transparentnost kada je riječ o financijskim tokovima koji odlaze van Europske unije. Evo, mislim da ću ovdje se zaustaviti, a ako imate bilo kakvih konkretnih pitanja, slobodno mi se obratite. Hvala. Hvala vam, dajem riječ izvjestitelju, molim vas da budete kratki. Zato što je otočka dnevnog reda zauzela mnogo vremena. To start our next point at five sharp, so please. Okay, then, then I would like, I would also... Hvala vam. Evo, samo bih iskoristio priliku i zahvalio bih se na primjedbama Mislim da postoji jedan opći konsenzus oko kojeg možemo raditi. Svi se slažu da treba da se EIB treba jače uključiti sa svojim ulagačkim instrumentima. Također vidim konsenzus oko činjenice da bi se izvješće trebalo pozabaviti planom eh, Juncker. To je važno, jednako su važna mala i srednja poduzeća, to su istaknuli kolege iz EPP-a i drugi, tim na to se moramo fokusirati i radujem se vašim budućim prijedlozima u vezi s tim. Kada je riječ o poreznim oazama, koje je potaknuo kolega iz SID-a, mislim da je tu možemo naći mjesta, u izvješću možemo naći mjesta za tu primjedbu. Ali trebali bismo još raditi na tom prijedlogu, potom to je odgovornost, to je već spomenuto, uključenje lokalnih eh, dionika, sudionika također jedna važna dimenzija, jedan amandman koji moramo prihvatiti, također projektne obveznice, to su spomenuli kolege iz GUA-a, FDD-a i ostali. Znamo da je ovaj projekt u svojoj prvoj fazi, da se tek očekujemo njegovu ocjenu, jer znamo da su neki projekti doživjeli brojne kritike, te bismo htjeli da banke imaju vlastiti proces ocjenjivanja takvih projekata. Evo, jedini, jedini projekt, Castro se spominje u izvješću, ali mogli bismo o tome imati nešto dužu raspravu. Imamo samo jednu ženu u upravnom odboru. Evo, kolegica me ne sluša, ali slažem se s njezinim prijedlogom. I htio bih e, završiti nekoliko riječi predstavniku EIB-a koji je ovdje prisutan. Htio bih mu još jednom zahvaliti, cijenimo vaše komentare. Ispravao sam jedan radni dan u Luksemburgu za koji mislim da je bio izuzetno važan. Ali vidimo da je banka već e, poslušala neke smjernice koje je dobila od strane parlamenta kada je riječ o odgovornosti, transparentnosti i drugim pitanjima, ali slijedi još jedna kritička, kritična, kritička ocjena stanja stvari koju ćemo izraditi, uvrstiti u izvješću, te se radujem budućoj diskusiji. Hvala vam. Thank you very much. Uh, I give you the Hvala vam da ću vam rasporedak aktivnosti, dakle rok za amandmane 15. prosinca u 12. razmatranje amandmana do 8. siječnja, glasovanje u ekonu 27. siječnja, glasovanje u, e, na plenarnoj sjednici 30. ožujka. Hvala vam. Idemo na iduću točku dnevnog reda. Htio bih u vaše moje ime pozdraviti e, našeg kandidata za mjesto predsjednika Jedinstvenog sanacijskog odbora, odnosno SRB-a. Dear colleagues, please take seat. Dragi kolege, molim vas zauzmite svoja mjesta kako bismo započeli s ovim dijelom sastanka, odnosno sa javnim saslušanjem s kandidatom za mjesto predsjednika SRB-a. Welcome Dr. Elke Koenig here today. Pozdravljamo profesoricu Elke Koenig ona je predsjedavajuća Bafina, to je bankovno regulatorno tijelo u Njemačkoj. Kao što znate, nju je odabrala komisija za kandidata za mjesto vodeće osobe u SRB-u. Članovi radne skupine zadužene za bankarski sektor već su iza zatvorenih vrata održali razmjenu mišljenja sa doktoricom König i to krajem studenog nakon što se našla na listi mogućih kandidata i zahvaljujem joj e, na njezinoj raspoloživosti. To je bio neslužbeni dio E, izbornog procesa koji omogućuje davanje ocjene kandidatima i sada je ona s nama na javnom saslušanju u ovom odboru. Ova druga faza ima važnu ulogu zato što naglašava odgovornost e, vodećeg čovjeka SRB-a pred parlamentom, a i omogućava zastupnicima da dobiju neke dodatne odgovore od kandidata. Kao što zastupnici znaju, ponovno ćemo se sastati sutra ujutro na izvanrednom sastanku, ali ovaj će sastanak biti prenošen na internetu kako bismo saslušali e, ostale kandidate koji su članovi za mjesto zamjenika, odnosno članovi upravnog odbora ovog tijela. Riječ je o vrlo važnoj fazi utvrđivanja bankovne unije, ali ovo je važna faza za naš odbor i za parlament koji je imao odlučujuću ulogu u utvrđivanju jedinstvenog mehanizma za sanaciju, ali je bio i dijelom procedure koja je u potpunosti uključila znači Europski parlament kao predstavničko tijelo europskih građana pri odabiru vodećih ljudi za ovu instituciju. Sada ću dati riječ doktorici König za njezinu e, uvodnu izjavu. Thank Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici odbora Ekon, dame i gospodo. Velika je čast što vam se mogu još jednom obratiti u vezi sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom i u vezi sa važnom zadaćom koju ću obavljati. SRM je logični potrebni drugi stup bankovne unije, poput eh, SSM-a, jedinstvenog nadzornog mehanizma, SRM na osnovu direktive BERD će biti nešto što mijenja stvari i bit će mi vrlo drago ukoliko budem uključena u njegov rad. Kada sistemski važne banke upadnu u teškoće u budućnosti, će one moći izaći iz tih teškoća na odgovarajući način i to na način da ne štete društvu u cjelini i da bi se poštedili porezni obveznici. To ćemo učiniti na osnovu instrumenta koji će nam uskoro biti na raspolaganju. Ovo metoda spašavanja banaka bit će bail-in, a ne bail-out odbor kojim ću biti na čelu će se osigurati da se ovaj instrument pravilno koristi i da se njime pravilno upravlja. To je izazov koji će mi biti drago prihvatiti. Uz pomoć SRM-a nadamo se da ćemo riješiti mnoštvo problema koji su usko povezani. Ne želimo još jedan slučaj Lehman Brothers. Također želimo se e, spasiti mogućnosti da banke spašavamo korištenjem novca poreznih obveznika. Također ponavljamo temeljno načelo tržišne ekonomije koju, kojom nismo dugo koristili, a to je činjenica da su banke kao i druge tvrtke odgovorne za ono što rade. I tu vidim veliku prednost direktive BERD kao i učinkovitost SRM-a za mene. SRM se ne smije koristiti da bi pokopao e, institucije kojima prijeti propast. Njegova je namjerna kako bi osigurao stabilnost na način da podupire sanaciju, sanaciju koja je vjerodostojna i da služi kao preventivna mjera. Bankama mora biti jasno, kao i njezinim vjerovnicima, da se ne mogu oslanjati na države kada je riječ o njihovom spašavanju ukoliko njihov poslovni model doživi krah. SRB će aktivno sudjelovati u uklanjanju prepreka za sanaciju banaka. Još jedna ključna stvar je e, interakcija između SRM-a, nacionalnih tijela za sanaciju, jedinstvenog nadzornog mehanizma, komisije i naravno parlamenta. Činjenica je, planovi sanacije trebaju biti proporcionalni. Trebaju uzeti u obzir veličinu i složenost institucija. Međutim, u scenariju u kojem će institucija vrlo vjerojatno propasti ili propada, SRM mora osigurati jednaka pravila za sve između zemalja i individualnih panaka. I također ono će, nas, ono će nam omogućiti da koristimo novac iz fonda za sanaciju. Međutim, moramo biti pravedni i ne dozvoliti da se uopće nađemo u toj situaciji. Zbog toga je doista važno da banke osiguraju dovoljna sredstva kako bi ovaj fond bio na raspolaganju, kako bi se mogao koristiti u slučaju sanacije, kako bi se gubici, kako bi gubitke mogli snositi dioničari i e, nositelji obveznica i kako bi se banka restrukturirala na način, na uredan način. Zbog toga, zbog toga govorimo o restrukturiranju. I upravo iz ovog razloga direktiva BRD spominje minimalne zahtjeve vlastitih sredstava i dopustive pasive. Odnosno kratica za potonje MREL. Kada govorimo o TLAC-u, Odbor za financijsku stabilnost ide u istom pravcu, ali e, čini jedan dodatan korak. Osim toga, mi ćemo trebati pravila kojima ćemo moći osigurati likvidnost tijekom sanacije, kako ne bismo trebali posezati za državnom pomoći. To je također nešto na čemu tijela za sanaciju već rade jer velike sistemske e, važne banke e, djeluju na svjetskoj razini, odnosno na globalnoj razini i zato postoje rješenja e, koje moramo poduzimati također na globalnoj razini. Imperativ je da SRB mora djelovati kao snažan europski pregovarački partner i sudjelovati u dizajnu europske i globalne europskog i globalnog restrukturiranja i restrukturirajuće prakse. Također, bit mi drago da sa drugim članovima SRB-a i svim drugim e, dionicima sudjelujem na, e, finalizaciji ovog instrumenta. To znači i dobru, e, dobru suradnju između nacionalnih i stranih tijela. Moramo raditi na uzemnom povjerenju. Uskreno sam uvjerena da možda moramo imati povjerenja u e, druga nadležna tijela. Ovdje ću zastati i e, nastaviti sa odgovorima na vaša pitanja, a vi, dakle članovi parlamenta, kao izabrani predstavnici europskih građana ćete izbliza pratiti rad SRB-a i SRM-a. Odbor vam odgovara i za mene to nije niti potrebno posebno spominjati, to je neophodno i sa ovim vam želim zahvaliti na vaše pažnje. Hvala vam doktorice König, hvala vam na vašim riječima kada je riječ o odgovornosti, odgovaranju odbora pred parlamentom, računamo na to i dajem riječ prvom govorniku, zastupniku Balcu. E, Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo König. Lijepo je što ste danas popodne ponovo tu na sastanku našeg odbora. Imam dva pitanja za vas. Prvo, e, želim prenijeti nešto e, što me uvijek iznova pitaju dokle će se ići sa tom sanacijom banaka, da li će na kraju opet porezni obveznici morati plaćati, e, to bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje, e, ako budete imovani, vi ćete biti nadležni za jednu e, instituciju za jedno tijelo u sklopu Europske komisije da li ćete vi tu biti pod političkim vodstvom komisije ili ćete se možda moći distancirati, ograničiti od njihovog utjecaja? Hvala lijepa e, na ovom pitanju, e, odgovorit ću na njemačkom. Kao prvo pitanje da li će porezni obveznici ponovo morati plaćati ili to više nikad neće biti slučaj. Mislim da moramo biti pošteni i reći e, da je danas situacija mnogo bolja, imamo banke koje e, su bolje kapitalizirane, imamo jedinstveni nadzorni mehanizam za, velike banke i sada e, radimo na uspostavi drugog stupa te bankovne unije. S druge pak strane uvijek sam vrlo oprezna kad treba reći nikad više jer Mm, ja se nadam da smo stvorili preduvjete da se to više ne ponovi i jer smo uveli mnoge korake koje se može e, odhodati prije nego što se posegne za novcem poreznih obveznika. Dakle, ne usuđujem se reći nikad više, ali mislim da smo situaciju bitno popravili i da mogu reći da je vrlo mala vjerojatnost da će do toga ponovo doći. Što se tiče moje neovisnosti o komisiji, odnosno neovisnosti e, odbora od političkog utjecaja komisije, to će se moći vidjeti tek kad se počne sa radom. Moje je iskustvo da je najbolje uvijek biti neovisan na način da se jasno kaže za što se zalaže i na, to, na način da, se, da tijelo uvijek slijedi jednu jasnu liniju e, i drži se jasnih argumenata. E, vama je poznata situacija u Njemačkoj gdje Ministarstvo financija Savezne Republike Njemačke e, E, ima veliki utjecaj, međutim ja do sada još nikad nisam tako samostalno i neovisno radila kao do sada kao e, na funkciji predsjednice Bafina. Nadam se će tako ostati i u buduće e, na čelu ovog odbora. Hvala vam. Sljedeći zastupnik je iz kluba SID. Izvolite. Hvala vam. Želim se nadvezati i na pitanje kolege Balca o fondu od 55 milijardi eura. Hoće li on biti dovoljan u slučaju velike krize? Kada pogledate literaturu o bankarskim e, krizama, onda će dio biti saniran iz Bejlina. Govorimo o 20 do 25 bruto nacionalnog proizvoda. To će biti 10 do 40 posto više od ovih 55 milijardi eura. Te vas zato želim još jednom pitati. Kako mislite da će ovi brojevi biti dostatni u stvarnosti, odnosno ukoliko se i kada budete susreli sa ozbiljnom bankarskom krizom u budućnosti, a vi se evo javljate upravo za tu funkciju. I think the, the first foremost answer is we need... Prvi odgovor je da moramo biti proaktivni kada je riječ o ponovima sanacije i i da ne, ne smijemo odmah posezati za fondom. Ali kako to učiniti? Prije svega banke trebaju biti sigurnije. Ja sam se smiješila tijekom vikenda jer ukoliko SRB ne učini e, svoj posao onda naše, naše institucije će biti izlična. Ali riječ je o potrebi vrlo uske suradnje i situacija se mora riješiti vrlo rano u početku kako ne bi e, dobila na ozbiljnosti. Uvijek možete predstaviti neke scenarije i reći kolike kapacitete banke trebaju. Postoje akademici koji spominju 30%. Krajem 90 krajem 90-ih smo također imali situaciju u bankama koje su banke raspolagale sa 30% kapitala. Međutim, ovaj fond će se izgrađivati tijekom idućih osam godine. Mislim da je on dobro osmišljen. I da može pomoći ukoliko se za njim treba posegnuti, ali mislim da ne, ne bismo trebali u njega zadirati i da bi, to, da bi dobro planiranje trebalo biti dijelom rješenja. Međutim, koliko situacija doista bude teška, fond možda sam po sebi neće riješiti e, problem, ali mislim da bi on u ovoj zadnjoj krizi mogao, da je mogao biti dobro rješenje. Uh, e Hvala vam za ECR, e, zastupnik Luke. Gospođo Luke, želim vam srdečnu dobrodošlicu ovdje u Europskom parlamentu na našem odboru. Pozdravljam e, to što se osjećate obveznom e, smanjiti opterećenje za porezne obveznike, odnosno e, svesti to na nulu iako dijelim zabrinutost gospodina von Weizsäckera u tom smislu, ali ako nam je cilj odteretiti porezne obveznike na način da e, posežemo za bail-inom, onda trebamo znati da i u slučaju Belina to opet može ići na e, teret naših građana jer mogu e, biti nosioci odnosno oni koji, koji plaćaju mogu biti mirovinski fondovi i slično, tako da to opet pogađa naše građane. Moje pitanje je sljedeće. Kad govorite o proaktivnim rješenjima, onda e, pretpostavljam da ste se već pozabavili temeljnim mehanizmima bail-ina. U kojoj mjeri jedan bail-in e, se konkretno može e, upotrijebiti kad je banka već u krizi. Dakle, možete li nas informirati u e, na koji način će politički osjetljivi investitori biti prisiljeni e, e, plaćati račune na primjer osiguravajuće kuće, mirovinski fondovi i ostali suvlasnici banaka E, će možda morati plaćati pa će to opet biti praktički pasti na teret e, građana. Da li ćemo mi biti informirani o tome? Hvala. Gospodine Luke, e, u pravu ste kada se govori o instrumentu Belina mora se razmišljati o tri stvari. Visina onoga što mora stati na raspolaganju, također kvaliteta, dakle to mora biti mm, održivi kapital i također pitanje tko te instrumente može e, držati, to treba razjasniti. Da li dakle sredstva, e, vlasnih sredstava može biti bilo tko iza koga opet stoji zapravo porezni e, obveznik. Dakle, pitanje dakle naći tu jedno razumno rješenje jer postoji strah da bi se u suprotno mogla izazvati lančana reakcija. Ja polazim od pretpostavke e, da ste me pitali e, o konceptu koji će pritom biti u primjeni, a ne o pojedinim institucijama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Fabio De Mazi u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Gospođo König, e, drago mi je bilo čuti da ste e, proturječili kancelarki Merkel koja je u Brisbaneu rekla da porezni obveznici nikad više neće e, morati plaćati. Mi u Europi sada raspravljamo o pitanju odvajanju banaka i strukturnoj reformi banaka e, tu postoje ambiciozni planovi Europske komisije. Da li smatrate da je to korak u pravom smjeru ili u krivom smjeru? Odnosno, da li ste uvjereni što se tiče uvjerljivosti Bel i da nam je potreban takav ambiciozan e, e, korak od strane Europske komisije. Drugo pitanje koje sam vam htio postaviti e, što se tiče cash commitments dakle um, izlazi se u susret Francuskoj Kako, kakva je vaša pozicija u vezi sa tim? Što se tiče razmišljanja o strukturi, o strukturnim reformama, ja e, polazim od toga da e, je ta e, regulacija vrlo važna što se tiče sanacije banaka dakle mogućnost da se provedu strukturne reforme u interesu sanacije. Pitanje koje ja sad smatram političkim pitanjem je pitanje odvajanja, da ili ne. To je dio te teme. Mora se pošteno reći da su rasprave u SAD-u pokazale da e, da tu jedna mala promjena povlači nas za sobom promjene koje treba e, na tisućama stranica opisati E, ja sam uvijek ponavljala da je bitno da e, nadzor e, može zatražiti strukturne reforme to znači u našem slučaju da financijske institucije to moraju onda u tom slučaju provesti što se tiče E, da e, e, toga što banke moraju davati u zajednički fond za sanaciju banaka ja nisam pratila zadnje faze te rasprave koja se odvija ovdje u Briselu mm, ta sredstva moraju biti po mogućnosti na raspolaganju ali ja jednostavno nisam upoznata sa zadnjom fazom e, rasprave i razgovora na tu temu. Hvala lijepa. Gospodin Urtas, u ime zelenih. Hvala lijepa. Biću vrlo kratak. Neke banke u europskoj e, u zoni, eurozoni su prevelike da bi se dopustilo da propadnu. Mene zanima da li bi vi na čelu ovog odbora e, iskoristili svoj utjecaj da sve banke e, budu podložne mehanizmu sanacije i eventualne likvidacije. Ja vas uvjeravam da će to biti e, od najveće važnosti. Mislim da je to najveći posao, za, e, najvažniji posao za naš odbor, dakle e, moramo osigurati da i velike banke koje su od sustavne važnosti e, mogu biti sanirane, odnosno ako je potrebno likvidirane. čak i one koje, imaju, koje su međunarodno aktivne i van Europe. Hvala lijepa. Sad u ime FTD-a Hvala. Samo jedno kratko pitanje. U proračunu Deutsche Banke za 2013. godinu imamo 54,7 e, tisuća milijardi izlaganja derivatima, što je 20 p-a e, puta više od njemačkog BDP-a i gotovo 7 puta više od BDP-a čitave Europe. Dakle, htio bih da razuvjeriti, ako smijem prekinuti, imamo jedan problem s prijevodom. la domanda. Možete li molim vas ponoviti pitanje? Ok, funziona adesso. U redu, sada radi. U proračunu za 2013. u jedna od najvećih banaka u Europi, Deutsche Bank, imamo mm, 5470 milijardi e, izloženosti derivatima, je što 20 puta više od BDP-a Njemačke i 7 puta više od europskog BDP-a. Htio bih da razuvjerite njemačke porezne obveznike da nema tu sustavnog rizika ili da nam date neke e, elemente na kojima bismo temeljili naše povjerenje. Hvala. I assume we not discussing individual banks here, but... Uh, Pretpostavljam da ne govorimo o individualnim bankama, ali kao što sam već rekla u odgovoru na pitanje gospodina Balca, biti sigurni da nikada neće biti rizika kada propada jedna velika institucija nije nešto što možemo očekivati, ali ono što smo učinili i ono što činimo korak po korak je e, rješavanje problema i e, jačanje sigurnosti svih institucija. To je jedini odgovor koji mogu dati. Hvala. Hvala lijepa. Podsjećam kolege e, da imate svaki ukupno pet minuta za izlaganje, tako da se možete i ponovo javiti za riječ. Sljedeći govornik. Gospođo König, vaša zadaća na, na čelu odbora bila bi ogromna jer morali biste nositi sa e, bankama od e, sustavne važnosti. Instrument Bejlina je ultraliberalan. uvjeravati ljude da e, obični porezni obveznici ne bi bili e, da se njih ne bi diralo e, nije realno jer i oni koji bi morali plaćati račun u slučaju Belina su također porezni obveznici. Ulaga, štediš, štedni ulozi od do 100.000 eura bili bi zagarantirani E, fond za e, sanaciju banaka nije dovoljno velik, čak ni kada bude potpuno e, napunjen, nije dovoljno velik da se nosi sa tolikim rizicima. Dakle, ako se E, gleda banke koje, nisu te najveće e, od sustavne važnosti, ko će se baviti njima, da li vaš odbor ili neka druga institucija? Da li je vaša uloga zaštita banaka ili zaštita e, štediša kako ne bi ostali bez svojih novaca kao što se dogodilo na Cipru? Hvala lijepa na pitanju. Kao prvo, mislim što se tiče vašeg pitanja o manjim bankama, e, njima bi se bavili nacionalna tijela za sanaciju pod kišobranom e, e, jedinstvenog mehanizma za sanaciju banaka. Dakle, moramo imati jednake šanse za sve u svakom slučaju i za manje značajne i manje banke koje će biti, za koje će biti nadzorna nacionalna tijela. Što se tiče spašavanja banaka, naravno kao što sam već rekla, mi moramo ponovo uvesti e, to da e, i banke snose rizik za vlastito e, poslovanje ne mogu njihovi profiti biti privatni a gubici teret za porezne obveznike dakle moramo e, zaštititi i interese štediša ali i ukupnog e, sustava moramo biti proaktivni jer spriječiti krizu je uvijek bolje nego nositi se s posljedicama krize. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Danuta Höbner. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Doktorice König, svi mi vjerujemo da je važno da se na europskoj razini bavimo ovim pitanjima jer se njima bolje, jer se ta pitanja mogu bolje razriješiti na europskoj razini. Međutim, kad se radi o učinkovitosti tog mehanizma, e, nema harmonizacije i nacionalni mehanizmi su još uvijek dominantni Imamo jedan cijeli niz e, nadzornih praksi u Europi. Imamo različite standarde što se tiče računovodstva i knjigovodstva, imamo različite kombinacije e, nadzornih tijela, nacionalni e, zakoni o nesolventnosti nisu harmonizirani, to će doprinijeti i vašem opterećenju, odnosno opterećenju odbora za sanaciju kojim biste vi trebali predsjedati. Dakle, moje pitanje vama je u kojoj mjeri e, vi vidite te nacionalne specifičnosti koje još postoje, u kojoj mjeri po vam, vašem mišljenju oni, e, one mogu smanjiti učinkovitost vašeg rada, odnosno onemogućiti vaše e, funkcioniranje. Da li imate ikakve ideje kad bi vas pitalo da odaberete između više harmonizacije e, e, što biste izabrali da li e, što vi smatrate najvažnijim zakonodavnim naporom u smislu harmonizacije kako bi se vaš rad u budućnosti olakšao E, počela bih e, time što bih rekla mi smo suočeni sa različitim praksama u zemljama članicama što se tiče nadzora i što se tiče sanacije e, još više što kad je riječ o sanaciji jer s time tek počinjemo u svakom slučaju kad je riječ o sanaciji sve što se tiče nacionalnih zakoda, zakona o e, nesolventnosti različitih e, zakonodavstva općenito sve to igra ulogu. Ja sam međutim optimista jer e, sam vidjela da e, u vezi sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom da kad smo preko godinu dana skupa e, surađivali, nismo se uvijek u svemu složili, ali smo uspjeli za godinu dana e, postići prilično, e, priličnu jednako, jednakomjernost svega što smo dogovorili. Dakle, mreža nacionalnih tijela uz svo, sa svim njihovim znanjem i usklađivanje te mreže sa e, tijelima na europskoj razini mislim da je to ono čemu trebamo e, težiti. Ja se vjerojatno ne bih e, odlučila za usklađivanje nacionalnih zakona o garanciji štednih uloga one banke koje su doista od su, e, sustavno važne posluju i u Aziji i u e, globalno i u Europi i mislim da tu moramo postići napredak a tu se više radi o ugovornim situacijama nego o zakonodavnim pitanjima. Hvala lijepa, gospodin Stant ima riječ. E, postavit ću pitanje u imu gospodina Bajeja koji nije mogao doći na sastanak. Europska komisija je predložila da se mehanizmi sanacije oblikuju tako da se sve banke e, mogu sanirati odnosno likvidirati pomoću fonda koji sadrži 50 koji bi trebao sadržati 55 milijardi i koji bi se trebao napuniti u roku od 10 godina. Time bi se e, trebalo izbjeći nove krize, ali usprkos e, strogim pravilima banke još uvijek investiraju u rizične financijske e, proizvode i e, testovi su pokazali da i dalje imaju ulaganja u rizične u rizične financijske proizvode. E, što bi po vašem mišljenju trebalo poduzeti u vezi s tim? To je bilo pitanje gospodina Bajeja. Ja malo drugčije interpretiram stres test kojem su banke bile podvrgnute. E, Iza nas je dug put, slažem se s vama da jedan niz banaka još nije položio e, te stres testove i koje, ćemo, e, koje će sada ući u jedan proces sanacije. Moj odgovor na vaše pitanje glasio bi da da nam je potrebna jedna vrlo dobra suradnja između e, mehanizma jedinstvenog mehanizma i odbora za e, sanaciju banaka dobar nadzor nad banaka ima veze sa E, pitanjem kako reagirati na e, slabe točke unutar bankarskog poslovanja Dakle, cilj je postići da banke na razuman način postupaju prema svojem financijskom poslovanju. E, možda će banke morati potražiti svježi kapital kako bi e, ozdravile svoje poslovanje. Dakle, morat ćemo imati suradnju između SSM-a i SRM-a. kako bismo to postigli. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Želim postaviti pitanje o vašoj procjeni trenutne situacije u kojoj se banke nalaze. Što biste vi rekli? da li banke danas više ulaze u veće rizike nego što bi trebale jer ipak i dalje pretpostavljaju da će u, u slučaju potrebe e, ih spasiti države ili smatrate da se e, dodatno povećava njihov temeljni kapital jer stres testovi su pokazali da neke banke nisu uspjele položiti te testove mogu vrlo kratko odgovoriti. Gledajući izvana, kad pogledate e, rejtinge naših banaka, E, agencije tu više ne uzimaju u obzir takozvane roditeljske garancije od strane države, odnosno smatraju banke, da su banke same odgovorne za svoje poslovanje. U tom smislu ja bih rekla da da ono što smo vidjeli tijekom prošlih godina je ipak e, tendencija smanjivanja rizičnog poslovanja i povećavanja e, kapitala. To znači da je e, do, njih, do banaka ipak uspjela stići naša poruka da postaju same odgovorne za svoje poslovanje. Hvala lijepa. Ponovo se za riječ javio gospodin Sant. Jeste li zadovoljni arhitekturom bankovne unije, a konkretnije sa ovlastima i nadležnostima mehanizma sanacije? Ne smatrate li da je to doista nastalo pod diktatom kompromisa? Primjerice, nadležnost te organizacije u intervenciji je ograničena u Njemačkoj za razliku od zemalja poput Francuske recimo. Neće li to utjecati na usporedivost postupanja prema bankama i zemljama članicama? I osim toga, koliko ste uvjereni da politički kriteriji neće e, utjecati na odluke odbora? Ako dođe do toga, ne biste li možda htjeli biti jači ako biste trebali rješavati probleme banake sa Malte ili sa Cipra, a trebali biste biti oprezni recimo kada postupate prema bankama iz Francuske ili Njemačke? I na kraju, smatrate li da postoji potreba za koordinacijom i suradnju između MMF-a i SRM-a i ako da, e, kako mislite da bi se mogla ustrojiti takva suradnja? Hvala. E, competences to intervene, I think. Svi smo vidjeli napise u tisku o složenim mehanizmima. Ja sam vrlo pragmatična osoba i nastoji se saživjeti sa dostupnim sredstvima. Možda će postojati neka politička uvjetnost ako politički vođe odluče da postoji bolja verzija nečega, no budemo iskreni, trebamo biti projektivni, trebamo tražiti procjenu mogućnosti rješavanja problema, a ne čekati samo vikend. koliko sam sigurna da mm, neće se vršiti različiti politici, e, politički prististi na naše djelovanje naspram većih ili manjih banaka. Pa svi se zalažemo za europsku stvar i za ravnopravnost, što za mene znači razmjernost i u planiranju sanacije. Nije vam e, potreban isti plan za manju ili manje složenu banku za razliku od velike i međunarodne banke, no isti sustav se primjenjuje na sve, na sve što uključuje i potrebu također likvidacije banke. Mene je teško navesti da učinim što, nešto što smatram nerazumnim. Spomenuli ste na kraju MMF, ako sam dobro shvatila. Mislim da bi i naš odbor i sanacijski mehanizam e, trebali biti europski glas u raspravi koja se bavi tehničkim aspektima uklanjanja bilo kakvih prepreka sanacije, naročito prekograničnih prepreka. Kada je riječ o tvrdnjama da je nešto pošlo po zlu i kada imate mnogo dobrih prijedloga, ja uvijek sam spremna saslušati dobre prijedloge, no Mm, ako budemo imali jasnu viziju ispravnog rješenja, mi ćemo naravno predložiti to i vidjeti što ćemo dobiti to kao odgovor, ali naravno teško je mm, predvidjeti što ćete učiniti u određenoj situaciji. Hvala. Gospodin Brian Hayes, hvala. Dobrodošli u naš odbor. Evo, ja imam samo tri kratka pitanja. Možete li nam naznačiti razinu suradnje između sanacijskog mehanizma i otpora, e, odnosno stabilizacijskog mehanizma i e, odbora. E, kako mislite da će se ta suradnja zasnovati? Zato jer imamo također i pozorni sustav sa testovima opterećenja i mislim da postoji i sigurnost da su ti testovi dosta neposredno provedeni i ja sam e, predvidio hoće li doći do pristupanja zemalja koje nisu u eurozoni e, SRM-u i zanima me, to sam i nedavno upisao, upitao i gospođu Noje kada je riječ o odnosu sa SB-om i suradnji. Ako E, sanacijski mehanizam treba sredstva, kako će ih steći iz europskog proračuna, iz nacionalnih proračuna i na koji način će se ubacivati e, sredstva u taj fond, hoće li to biti ad hoc ili ne. I na kraju, vjerojatno ste upoznati sa tranzicijskim argumentom koji su neki iznijeli, dakle od ovog trenutka do potpunog djelovanja treba postojati jedno prijelazno razdoblje kada je riječ o, danim doprinosima i e, općenito zatvaranju otvorenih pitanja. Što je vaše mišljenje o tome? Kada je riječ o suradnju između SSM-a i SRM-a, mislim da to treba biti vrlo uska suradnja. E, jedinstveni nadzorni mehanizam SSM e, vrši nadzor i taj mehanizam je također i To je prva institucija koja može procijeniti je li banka u stečaju ili ne i ako oni to ne učine onda će ih SRM gurnuti u tom pravcu. Znajući kako njihov upravni odbor funkcionira, nadam se da naša intervencija neće biti potrebna jer su oni do sada odradili dobar posao. I slično tome očekivala bih uspostavu dobre suradnje između planiranja sanacije i e, planiranja oporavka. Dakle, trebate i jedno i drugo i trebate također to iskoordinirati ako pristupate bankama jer im ne možete stalno davati kontradiktorne informacije. Evo, ja bih e, tu očekivala dobru suradnju. Kada je riječ e, o jedinstvenom fondu za oporavak, ja mislim da bih e, tu se zaustavila na korak prije, dakle za početak ja bih e, sagledala može li fond ostvarivati zajmove ili može li imati jedan mehanizam za ostvarivanje ad hoc zajmova prema potrebi i nakon toga bismo trebali procijeniti hoće li oni dobiti sredstva sa nacionalne razine ili sa europske razine. I ja bih prije toga vidjela može li privatni ili javni sektor sudjelovati u zajmovima i također e, postoji li i e, nekakva uska grla, dakle tu treba isto vrlo oprezno pristupiti. I možete li mi molim vas ponoviti svoje posljednje pitanje? hvala, hvala, shvatila sam. Koliko znam, Rok je 2015. godina da upravni odbor počne e, raditi, za, kao što smo imali 2014. za SSM, dakle trebamo utrošiti to vrijeme mudro i odmah e, krenuti u suradnju sa nacionalnim vlastima. Koliko saznajem iz prethodnih rasprava na nacionalnoj razini i sa nacionalnim vlastima, neki od nas tu su tek počeli raditi i zapravo bi bilo dobro poraditi na tome zajedno kako bi se vidjelo koje su namjere ovog odbora i također slično kao što imamo nadzorni priručnik, trebali bismo imati priručnik za sanaciju koji bi nam pomogao ne samo nama nego i nacionalnim nadležnim vlastima nego i bankama koje bi trebale znati što mogu očekivati, a to se nadovezuje dakle, na onaj argument da banke trebaju očekivati da se pobrinu za vlastito poslovanje. Ja nemam ništa protiv, protiv prebacivanja plaćanja, zato jer nekim bankama će to biti teško. Ja sam govorila o prijelaznom eh, razdoblju prijenosa eh, rada sa nacionalne razine na europsku razinu. Kada je riječ o prijenosu plaćanja, morala bih se upoznati s detaljima. Ja nisam protiv toga u načelu, dakle, ja to shvaćam sa stajališta likvidnosti, ali kada je riječ o kapitalu, treba biti jasno da se ne smijemo staviti u situaciju da kada se nam e, dosta potrebna sredstva, neki kažu pa to je previše, nismo to predvidjeli. Ne smijete biti prociklični, no s druge strane također razumijem i pitanje likvidnosti. Hvala, Nena Đil. Doktorica e, Proživjeli smo brojne reforme u financijskom sektoru, no svejedno tu ostaje problem velikih banaka koje su prevelike da bi išle u stečaj ili da budu sanirane. I koliko znam te banke i dalje primaju implicitne subvencije od poreznih obveznika kroz manje troškove financiranja. Dakle, kako ćete riješiti taj problem i koje je vaše mišljenje o ulozi strukturne reforme banaka, što uključuje i razvajanje banaka u ovom kontekstu. I drugo, u slučaju ozbiljne i sustavne krize, problem sanacija velikih financijskih grupacija bi se pokazao posebno teškim budući da na europskoj razini nema sporazuma o obveznim mehanizmima arbitraže za sanaciju. Dakle, kako biste pristupili rješavanju odnosno sanaciji sustavno važne banke koja djeluje u više režima u takvim teškim vremenima u svjetlu takvih problema. Dakle, kako biste e, sanirali takvu banku? Mislim da se svi slažemo da ako trebate sanirati jednu banku veličine JP Morgana ili slične banke, to vrijedi i za cijeli svijet, ne samo za Europu, to bi dovelo do određenih previranja. No, Naročito za takve banke nema drugog rješenja osim e, plana oporavka i sanacije i naravno rješavanja strukturnih pitanja. Mislim da ako kažemo da su te banke prevelike da propadnu, to je možda preveliki naglasak na veličinu. Mislim da su one previše e, povezane sa ostalim sustavom e, da bi propale i zato u tom smislu uredba o EBRD i, e, BRD i također uredba o sanacijskom mehanizmu nam daju važne instrumente i alate u ruke. Sve ove banke koje ste spomenuli, kao što sam rekla prije, djeluju na globalnoj razini a ne postoji globalni zakonodavac, što znači da bismo trebali ići istim putem koji smo primijenili na nacionalnoj razini, dakle za takve banke postoje skupine za upravljanje krizom gdje zemlje u kojima se nalaze poslovnice tih banaka se dogovaraju oko plana sanacije i također se trebaju sporazumjeti o potrebnom financiranju za različite dijelove grupacije. Možete imati manje i veće dijelove te grupacije prisutne u određenoj zemlji, jer ako doista dođe do krize, kao što sam rekla, ja ne više vjerujem u povjerenje između zakonodavaca. Recimo imate SRB za europske banke koji je regulator i on će moći likvidirati jedan dio u interesu cijele grupacije, inače bismo E, završili u jednoj pat poziciji i to bi bilo porazno po europsku strategiju. Dakle, vi ste spremni također surađivati sa ovom radnom skupinom za upravljanjem krizom. Moramo imati odbor za sanaciju, no u slučaju velikih e, banaka to mora biti i odbor za krizne situacije, zato tu treba uključiti i e, druge neeuropske dionike. Velika Britanija i SAD su nedavno najavili da oni razmatraju scenarije ratnih igara pod navodnicima, ali riječ je više o mirnodopskom razdoblju, recimo to tako. I zapravo je glavno E, pitanje što učiniti kada je nešto strašno potrebno. Dakle, treba postojati povjerenje između regulatora, u ovom slučaju tijela koja su nadležna za sanaciju. Hvala, gospodin Werner Lange. Hvala lijepa, gospođo König. Vaša kompetencija je očita i nesumnjiva polje na kojem ćete raditi u buduće je međutim još neobrađeno i zato ima veliki broj otvorenih pitanja. E, vi ste članica e, od, od odbora e, prošli tjedan ste kritizirali dijelove europske regulative naša naše također odnos prema državama kao dužnica, državnicima. Dakle, kakova je vaša ocjena ukupno naše dosadašnje regulative? Da li, je, da li smo pretjerali, kao što kažu e, oni koji ih se tiče, ili biste rekli da ono što je zakonodavac e, odlučio e, i na, iznad onoga što zahtjeva Bazel je zapravo e, opravdana. Mogu vam dati vrlo kratak odgovor. Ja nisam članica u Bazelskom odboru, ali naravno e, poznata mi je ta procjena Bazelske komisije i e, Ja sama e, sam bila neugodno iznenađena tom izjavom o državama dužnicima, ali činjenica je da u pravilu e, sve zemlje e, vrednuju sebe kao dužnika kao nerizične međutim po mom mišljenju nema dužnika koji je eh, koji nije vezan uz izvjestan rizik pa tako to vrijedi i za države kao dužnike dakle vaše pitanje vaše veće pitanje je bilo kako ja gledam na to eh, u cjelini. Mi sada izlazimo iz jedne faze deregulacije. Nakon e, krize sad smo u fazi ponovne e, ponovno neregulacije. Što se tiče regulacije poslovanja banaka, sad smo e, osnovne elemente toga dogovorili. Van sektora bankarstva tu još ima dosta posla. Ako se kad je riječ o e, velikim burzama i velikim dijelima financijskog tržišta, tu još ima dosta posla, ali po mom mišljenju e, trebamo polako prelaziti na fazu provedbe, odnosno implementacije dogovorenog zakonodavstva E, odnosno moramo sad početi gledati da se sva e, dogovorena pravila igre i poštuju. Hvala. Dvoje kolega je još zatražilo riječ. Imamo vremena za to. Evo, zatvaram e, listu govornika. Prvo Bernd Luke, onda Fabio Di Mazzi. Gospođo König, vratio bih se na svoje već postavljeno pitanje. Naravno, svijesta sam E, da je e, svaki ulagač na neki način i porezni obveznik, ali neke vrste e, uloga imaju veze sa osiguranjem, znači da li se radi o mirovinskom osiguranju ili drugim vrstama osiguranja. To su dakle neke vrste osiguranja za stare dane. Dakle, ja vjerujem da tu trebamo imati izvjesnu senzibilnost kako se e, ophodi sa tim fondovima kad, se, kad je riječ o bail-inu. Dakle, ja vas ne pitam u vezi sa konkretnom nekom bankom, nego općenito kad je riječ o takvim e, suvlasnicima banaka, o takvim fondovima kao suvlasnicima banaka, od kojih bi se u slučaju E, bail-ina moglo tražiti da e, sudjeluju u spašavanju banaka, da li biste u takvim slučajevima posebno informirali parlament? E, hvala na pitanju. Izgleda da smo se nismo razumjeli prošli put. Dakle, po mom mišljenju, ona sredstva koja su najviše eksponirana, odnosno u slučaju Belina u vezi s tim je SRB Dakle, kao, kao što banke ne bi trebale garantirati jedne za drugu, tako bi vjerojatno po istom tom načelu trebalo postupati prema drugim e, ulagateljima. Dakle, trebamo u miru dalje raditi na regulaciji tog pitanja. I naravno da u sklopu daljnjeg rada na rješenju tog pitanja naravno treba biti uključen, uključen i Europski parlament. Izvjesni ulagatelji, odnosno suvlasnici, e, za njih bi trebala vrijediti ograničenja do koje mjere maksimalno oni trebaju e, sudjelovati u sanaciji, odnosno do koje mjere oni trebaju e, Evo, da budemo raznovrsni, ja ću onda postaviti pitanje na engleskom, da ne ispane da ovo je potpuno njemački odbor. Na talijanskom, zašto ne? Rekla se da postoje još neki mrtvi kutovi u nebankovnom sektoru, no vidim tu također i sektor bankarstva u i to nije izravno podložno europskom nadzoru i o tome ste upravo sad nešto rekli. No kada je riječ o cijeloj raspravi o sinafima i njihovom e, postepenom napuštanju. Smatrate li da bismo trebali slijediti preporuku prema kojoj e, ti fondovi trebaju biti podložni istoj regulativi kao i banke, dakle da e, trebaju imati dozvolu za bankovno poslovanje, zato jer oni zapravo glume da su nešto što nisu. Member of the FSB, I of kao članica FSB-a uvijek se slažem sa njegovim stavom i u ovom slučaju smatram da je stav FSB-a o takvim fondovima da ne da bi trebali imati dozvolu za bankarsko poslovanje, nego da bi se trebali ravnati prema istim mehanizmima da ih se uzme u obzir, ali mm, također smatram, ali to je moje osobno mišljenje da zapravo nije teško prepoznati logiku u osnovi jednog sina fonda ako je to jedan dio fonda koji ima varijabilnu vrijednost. No, kada sam spominjala druga područja osim e, e, tržišta novčanim fondovima, E, zapravo sam mislila na Central Counterparties, to je zapravo vrlo veliko postignuće zato jer e, oni djeluju na jednoj organiziranoj platformi i osim toga oni su sada nisu sustavno pitanje, postoje ih samo šačica i ako netko od njih ode u stečaj onda bismo trebali se usredotočiti na e, samu sanaciju zato jer bi oporavak bio teško zamisliv. To nije do SRBA, ali e, također bih htjela da se ne zaboravi na to. Mr. Langen gospodin Langel je zatražio još jedno dopunsko pitanje. Samo kratko. Mi smo još u provedbene provedbenoj fazi uredbe o derivatima naša posljednja rasprava sa IOP-om i komisijom je e, pokazala da je predviđeno e, trogodišnji rok e, gdje su mirovinski fondovi izuzeti. Dakle, komisija zapravo predviđa da se mirovinski fondovi općenito izuzmu iz te uredbe o derivatima. Tu me zanima vaše mišljenje. Bit ću iskrena, ja sam o tome samo jednom uopće nešto čula, imam premalo znanja o tome da bih vam mogla odgovoriti, ali sam spremna raspitati se o tom, informirati i onda ću vam biti u stanju odgovoriti na vaše pitanje. Thank you. Hvala gospođo König na ovom zanimljivom saslušanju. Želim zahvaliti svim kolegama. Kao što znate, dalja saslušanja sa ostalim kandidatima za mjesto u odboru održat će se sutra. Glasovanje će se održati 15.12. a glasovanje na plenarnoj sjednici 16.12. Hvala vam još jednom i zaključujemo ovaj sastanak.